Buongiorno. Dobro jutro, pozdravljam sve prisutne. Podsjećam vas da imate na raspolaganju prevođenje. Izaberite jezik koji najviše, vam najviše odgovara, onaj koji odgovara jeziku dakle koji želite slušati. Pozdravljam vas sve sve vas kolege iz nacionalnih parlamenta. Jako mi je drago što mogu vas sve pozdraviti na početku ovog mm, interparlamentarnog sastanka na temu ljudskih prava i odnos, vanjskih odnosa Europske unije i država članica. Prije svega smatram da je važno naglasiti da da se ovo događanje održava u okviru tjedna ljudskih prava Europskog parlamenta, čija je namjera da se obilježi 70. obljetnica Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Mislimo da ćemo danas moći razmijeniti iskustva i dobre prakse o ljudskim pravima koji će nas moći nadahnuti u našem radu kao zastupnike. E, Koje su glavne poteškoće s kojima se zastupnici susreću u svakodnevnom radu kako bi europske politike s područja ljudskih prava postale učinkovitije? Na koji način bi Europska unija mogla na više strateški način raditi na polju ljudskih prava u današnje vrijeme kada se često ta prava e, sve više e, dovode u pitanja. E, kako najbolje promicati ljudska prava u svijetu? Mislim da je prikladno da se i ta pitanja postavimo u našem radu. Danas ujutro ćemo se usmjeriti na tri glavne teme prva radna skupina govorit će o tome kako najbolje integrirati ljudska prava u vanjsko djelovanje. Drugo će se posvetiti glavnim izazovima i mogućnostima po pitanju poduzeća i ljudskih prava dok će se treće baviti održivom razvojem, održivim razvojem i e, e, to sa e, uz kineskog umjetnika Ai Weiwei-a. Akcijski plan 2014. do 2018. E, koji govori o e, vanjskoj politici Evropske unije govori o tome kako će ta politika biti više utemeljena ljudskim pravima i da je konkretne rokove i stavlja konkretan naglasak na jačanje uloge lokalnih dionika i isto tako jača suradnju i zaštitu ljudskih prava na regionalnoj razini kao i razini Ujedinjenih naroda. Radi se o promicanju prava žena, promicanju agende za e, kulturnih i socijalnih prava i isto tako želi se imati sveobuhvatni pristup koji se temelji na ljudskim pravima u kontekstima sukoba i kriza. Što se tiče pojedinih e, tematika iz ljudskih prava i pojedinih zemalja, na prvoj radnoj skupini naglasio bih jačanje i uklapanje ljudskih prava kako na razinu Europske unije, tako na razinu država članica. 28 država članica Europske unije sve e, priznaju e, univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i svi su se angažirali na njezinoj provedbi. Želimo učiniti sve kako bi se ta načela zaista e, promicala i štitila u našem vanjskom djelovanju. Kao što znate, živimo u povijesnom trenutku kada su vrijednosti, načela i multilateralizam dovedeni u e, pitanje i često e, je to tema žučnih političkih rasprava. Čini mi se ipak da naši demokratski sustavi omogućuju otvorene rasprave bez ikakvih reperkusija, što nije slučaj sa e, državama koji nisu u tom e, demokratskom prostoru kakvog pruža Europska unija kako djelujemo na multilateralnom i bilateralnom planu vezano za ljudska prava i naše vanjsko djelovanje. Želim čuti o tome vaše mišljenje, kako također ojačati naš rad i e, kako da zajamčimo da ono što mi radimo može ojačati ljudska prava. Predstavit ću vam sada prvi panel Stavros Lamblidis, e, posebni izaslanik Europske unije za ljudska prava, kojem hvala što je došao tu, i Petras Austrovicius, moj kolega zastupnik u Europskom parlamentu, ovogodišnji izvjestitelj o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji. Za početak dao bih riječ Stavrosu. Izvolite. Puno hvala Antonio, dragi prijatelji. Mislim da je vrlo jasno koliko je značajan Odbor za ljudska prava koji predvodi na ovu temu i dokaz tomu je prisustvo tolikog broja vas na ovom današnjem sastanku. Od uvijek jako cijenim e, i divim se radu tog odbora. E, kada vidim e, tko je sve dobio Nobelove nagrade, odnosno nagradu Saharov, vidimo da su ljudi koji su dobili nagradu Saharov često nakon toga dobili Nobelovu nagradu za mir i e, zaista pod odbor za ljudska prava kao i cijeli Europski parlament predvode e, u radu na tim pitanjima. E, kao što ste ispravno rekli u uvodu, živimo u svijetu gdje iako obilježavamo mnoge obljetnice vezane za ljudska prava, u nekim zemljama ta su prava sve više izložena opasnosti i dovedena u pitanje. Ono što je karakteristično e, danas u odnosu na prije nekoliko godina, e, da zemlje koje ne vole ljudska prava više ne govore e, pustite nas da radimo što želimo kod kuće, već sve više pokušavaju tu vrstu diskursa izvesti drugdje a njihovim e, najbližim susjedima u geografskom susjedstvu ili tamo gdje ulažu novac ili pak u Ujedinjene narode i u druge institucije koje su multilateralne. Što smo mi počeli raditi? Dvije stvari istovremeno. E, naime, e, bolje igramo defanzivno, a da nismo defanzivni i bolje radimo ofenzivno, a da pritom e, nismo e, ofenzivni. Što želim reći time? S jedne strane da odgovaramo na negativni diskurs o ljudskim pravima i e, govorimo o kršenjima ljudskih prava, često se koristimo tihom diplomacijom kao i jakom javnom diplomacijom. E, međusobno se dogovaramo oko toga kako bi nasadovanja na planu ljudskih prava i promjena diskursa u tom smislu, kako to sve skupa ne bi, e, ne bi uspjelo. S druge strane pak pokušamo izvesti naše dobre prakse drugima. Ne zadovoljavamo se tek time da se borimo protiv onih koji podrivaju tu vrstu diskursa. Dopustite mi da vam sad ukratko kažem kako to izgleda u praksi. Prije svega, sve više stvaramo koalicije o ljudskim pravima u cijelom svijetu i to činimo kako sa e, multilateralnim organizacijama, Ujedinjenim e, narodima, Vijećem Europe, zatim regionalnim organizacijama, Afrikanskom unijom e, i slično. A radimo to također i s pojedinim zemljama. Kad se radi o multilateralnim organizacijama, naglasak koji tamo stavljamo nije slučajan podrivanje multilateralnog sustava ljudskih prava bio je cilj oni koji već desetljećima ne vole ljudska prava. Jer e, e, iz toga su proistekle kako univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, tako i regionalna deklaracija o ljudskim pravima, a također tako su izrasli i primjerice sud za ljudska prava. Dakle, svi oni koji to ne vole, žele ih podrivati i kontrolirati ih. Što se tiče regionalnih organizacija, tu je situacija slična, ali ipak različita. U Afričkoj uniji je dimenzija ljudskih prava vrlo snažna, pa ako pogledate temeljne tekstove u Latinskoj Americi. Također je to slučaj. A imate i ASEAN u Aziji koja je kasnije osnovana. I ako pogledate te e, organizacije i članstvo u njima, nisu sve zemlje članice organizacija one koje cijene ljudska prava. Neki se uopće time ne bave, u drugima pak Druge države pak jako rade na ljudskim pravima. Što mi radimo? Mi se sastajemo s njima, organiziramo dijalog o ljudskim pravima i pokušavamo izvesti naša stručna znanja na sve teme, od nasilja nad ženama do ekonomskih i socijalnih prava. Pokušavamo jednostavno njima omogućiti da oni sami rade na tim pitanjima. To je dakle dio naše strategije izgradnje koalicija. A razlog zašto je to važno je taj da ljudska prava neće nigdje zaživjeti zato što bi to Europska unija rekla da treba tako napraviti jest da imamo određenu neovlasti dakle možemo imamo određenu ekonomsku e, mogućnost da neke stvari postignemo, ali nemamo to svugdje ni u velikoj mjeri. Mi jednostavno pokušavamo da međunarodne i regionalne organizacije koje mogu promicati ljudska prava, da one to naprave. Ali također u našim strateškim koalicijama usmjeravamo se na države, dakle na regije, multilateralno, već se e, koncentriramo na države koji su dio sive zone ljudskih prava u svijetu. Danas ćete možda vrlo brzo moći uočiti koje zemlje e, ne poštuju ljudska prava, koji su aktivno protiv ljudskih prava. A također možete vrlo lako uočiti koje zemlje se zaista zalažu za ljudska prava. Nitko nije na tom planu savršen, međutim, ako pogledate Europsku uniju, vidjet ćete da su ljudska prava zaista e, temeljno ukorijenjena u sve što radimo. Ali ako gledamo e, tko, tu, e, tko je tu dobar, a tko loš džak, e, moramo vidjeti da postoji i one zemlje koje su negdje između, koje nisu nemaju ništa protiv ljudskih prava, ali su tranzicijske zemlje, imaju možda e, tek prijelaz na poštovanje ljudskih prava, imaju možda neke organizacije civilnog društva, međutim vladu koja se itekako protivi, protiv e, udruga koje rade na ljudskim pravima koje su kritične. Neke možda nemaju institucije koje bi to mogle pratiti, recimo nemaju funkcionirajuće pravosuđe i tako dalje tim e, zemljama iz te sive zone e, smo se jako obratili zajedno sa glavnim tajnikom e, Ujednjih naroda, predstavnikom svjetskog prava, zajedno s Federikom Mogherini. Dakle, mi smo to pokrenuli u rujnu, strategiju za upravo te zemlje. I e, radi se o zemljama iz apsolutno svih dijelova svijeta. Od Latinske Amerike i južnih susjeda Europske unije do Afrike i Oceanije. U toj ideološkoj borbi gdje oni koji su protiv ljudskih prava pokušavaju sve uvjeriti kako su ljudska prava loša mi želimo pokazati da čitav niz država u svijetu svojim dobrim praksama i dobrim primjerima mogu pokazati da ljudska prava nisu nešto što ide protivno sigurnosti, već naprotiv da oni pomažu sigurnosti zemlje i borbi protiv terorizma. Da oni ne spriječavaju ekonomski razvoj, već da su upravo dio ekonomskog razvoja i da te zemlje u e, civilnom društvu vide udruge koje će raditi zajedno s vladom. Mi ćemo raditi na tom pitanju mm, u sljedećim godinama. E, druga stvar na kojoj radimo je radnja civilnog društva, što je možda e, upravo ona kategorija koja najviše radi na razvoju ljudskih prava. Dakle, ako se može govoriti o nekim ljudskim pravima, onda upravo civilno društvo to preuzima u svoje ruke i to se mnogim vladama ne dopada. Europska unija je ona koja najviše podržava civilno društvo u e, svijetu e, kako na riječima, tako i financijski, ali tako i politički. Federica Mogherini ili ja ili bilo tko iz Europske unije tko odlazi u bilo koju zemlju na svijetu e, se uvijek sastaje s predstavnicima civilnog društva i to na i tretira ih isto kao predstavnike vlasti. Dakle, žele da se i vlada i udruge civilnog društva sjednu za isti stol, a to u mnogim zemljama ne prolazi, ne žele da civilno društvo bude na istoj razini kao oni iz vlade. Međutim, Europska unija tome inzistira sve više i više. E, zalažemo za sve one koji brane ljudske prava u cijelom svijetu, naročito ako e, su oni u delikatnoj situaciji. Vjerojatno sam već prekoračio vrijeme koje mi je bilo namijenjeno, pa ću vam zato reći da se usmjeravamo na ekonomska i socijalna prava kao što se usmjeravamo na politička i e, građanska prava. Ono što mnogi ne znaju da većina rezolucije njenih naroda o ekonomskim i kulturnim pravima, da su to rezolucije koje su predložile i napisale evropske e, države, države članice Europske unije. E, često se govori da nama nije stalo do ekonomskih, kulturnih i socijalnih prava, međutim to nije točno. Pokazalo se da kada e, inzistiramo na ekonomskim, civilnim i socijalnim pravima i kulturnim pravima da onda imamo bolje uspjehe prilikom političkih i ljudskih prava. Sve to međusobno povezano jer Agenda 2030. Ujedinjenih naroda i e, održivi ciljevi razvoja su jedna od najvećih uspjeha Europske unije, gdje smo sva ta prava uklopili i sada e, su e, sve države na svijetu priznali da se treba staviti naglasak na razvoj i u kontekstu ljudskih prava. To je sve velika stvar. To nisu birokratske sitnice. Mi u mnogim e, mogućnostima pokušavamo i proširiti ta ljudska prava. I tu je kad smo u ofanzivi, a isto tako E, istovremeno ne djelujemo ofenzivno, ne djelujemo uvredljivo. Vrlo često čujem da kada nema više niti jednog drugog argumenta, onda mi se kaže, ali tko ste vi, gospodine Lombrinidis, ko je sad ta Evropska unija? I ta pitanja postavljaju kad se govori o migracijama, o radikalizaciji, ksenofobiji i ekstremizmu u Europi. Oni ta pitanja postavljaju kad kažu ne, pokušajmo riješiti probleme zajedno. Oni to uglavnom postavljaju kao pitanje kad kažu maknite se odavde, nemojte me kritizirati, onda ja vas neću niti spomenuti. Međutim, ja svaki puta to pitanje preokrenem i molim i vas da postupite na taj način, jer naravno Evropska unija ima određene izazove, ali morate pasiti da ne zapadnete u zamku lažnih ekvivalenata, usmjeravanja na naše nesavršenosti Znači, pa da imamo problema, kako sad mi možemo e, se e, busati u prsa zbog nekih stvari? Ne, nitko nije savršen, naravno, ali po pitanju ljudskih prava nisu svi jednako nesavršeni. Pa kako testirati što treba biti mjerilo ako nitko nije savršen po pitanju ljudskih prava? Moje pitanje i taj test je da li želite rješavati probleme koji postoje ili ih jednostavno želite e, zataškati. Jer ne možete ljude baciti u zatvor i onda ih tamo zaboravite jer vas nitko, nitko od vas ne traži da položete račune. Imate li neovisno pravosuđe, medije, institucije, ljudska prava u vašoj zemlji? Da li imate slobodno i neovisno civilno društvo koje vas može kritizirati, ali može vas i podržati. Da li im dopuštate da postoje? i postoje, jer često puta vas te ustanove, te organizacije prisile da budete bolji. I to je još jedna značajna stvar koju radimo. Gradimo ustanove. Mi kao Europska unija ukazujemo na one koji krše ljudska prava. Istovremeno udružit ćemo se sa svima onima koji su spremni da s nama grade institucije i e, da e, se e, više mm, ne gleda tko smije, a tko ne smije govoriti. Budite odgovorni i pomozite drugima da budu odgovorni. Moramo se usmjeriti na ljudska prava, znamo da su oni dio zakona a u konačnici moramo se usmjeriti i na vrijednosti. U posljednjih nekoliko godina previše smo se usmjerili na činjenicu da su ljudska prava zakon. E, dakle, potpisali smo povelju, prema tome moramo to primijeniti. Zvučimo kao da smo pravnici. Da, moramo se na to usmjeriti, međutim, ljudska prava nisu izrasla iz glave i jednog e, pravnika. Ne, one su izrasle iz najvećeg pokolja do kojeg je došlo u drugom svjetskom ratu. I to nisu istočna ili zapadna plava, jer je ljudsko e, dostojanstvo temeljni dio svake e, kulture i religije. Možda u Africi to ne zovete dostojanstvo, je vuntu, ali tu je i moramo se boriti za pravo svakog čovjeka, za pravo svake manjine koje se krši zato što netko ne voli tu manjinu. Mi ne branimo samo prava tih ljudi koje moramo braniti, već e, branimo prava svakog društva da se izgradi na temelju poštovanja, uključivosti i otvoreno govoreći na temelju ljubavi. Mandela je rekao ako možete naučiti mrziti, jer nitko se ne rodi s osjećajem mržnje, onda morate, možete naučiti i kako voljeti. Moramo naučiti same sebe i druge kako da ponovno vole u ovom svijetu. I mislim da to radimo postepeno. Hvala. Thank you, eh, prego. Hvala lijepo, Antonio. Registar, hvala na ovom nadahnutom govoru i isto tako ovo iskustvo koje sam prenio, a isto tako to iskustvo koje skupljaš na dnevnoj razini. Štovani kolegice i kolege, štovani zastupnici iz nacionalnih parlamenta, dame i gospodo, Želim na prvom mjestu zahvaliti što smo eto, uspjeli se danas okupiti kako bismo obilježili zajednički tjedan ljudskih prava. To je zaista velik dan. U posljednjih nekoliko godina bili smo svjedocima nekih nazadovanja kad je riječ o ljudskim pravima i demokratičnosti i u svijetu, ali i u Europi. I Zbog toga Vjerujem da vas ne moram podsjećati koliko je važna tema ljudskih prava upravo jeste danas i da moramo ostati eh, vjerodostojni isto tako i u našoj svakodnevnoj borbi. Kao što znate, naša današnja rasprava se usredotočava na konsultiranje ljudskih prava u EU i zemljama članicama u okviru vanjskog djelovanja. Također ovo konsolidiranje ljudskih prava jest strateški proces koji zapravo se s namjerom inkorporira kao ljudska prava u e, vanjsku politike Europske unije, time što se programiraju i operativno provode same aktivnosti s tim u vezi. Kad je riječ o upravo obuhvaćanju ljudskih prava i kada ga koristimo izvan retoričnosti i jezika o ljudskim pravima, on je zapravo jedno mm, zakonodavno pitanje, te isto tako e, uspjeva prebroditi sve one prepreke, te isto tako integrirati međunarodne zakonodavne norme u same programe i aktivnosti i politike. Danas e, ja već e, sada se veselim raspravi o ovom pitanju, a isto tako i svemu onome što Europski parlament, ali i nacionalni parlamenti trebaju učiniti kako bi e, ostvarili jednu sustavnu i zapravo sveobuhvatnu e, obuhvaćanje i konsolidaciju pojma ljudskih prava u aktivnostima i vanjskom dijelu Europske unije. Europski parlament ima jednu značajnu ulogu u tom pogledu kroz međuinstitucionalne odnose može poticati i ostare tijela Europske unije te isto tako obuhvaćanje pitanja ljudskih prava u odnosima i sa trećim državama. Osim toga, Europski parlament i njegov godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu je zapravo jedan izuzetno značajan instrument kako bi se shvatilo da li su naša nastojanja u promoviranju ljudskih prava idu zapravo u pravom smjeru. Prošloga tjedna na odboru za vanjske poslove mi smo usvojili godišnje izveće o ljudskim pravama i demokraciji u svijetu za 2017. godinu. Ja sam počačen bio time što sam mogao biti izvjestitelj i drago mi je što zaista što je odbor za vanjske poslove našeg Europskog parlamenta e, u jednoj zajedničkoj aktivnosti i jednom velikom većinom e, naših zastupnika koji su zapravo poduprali ovo. Ovaj nacrt izvješća je zbog toga se sada već e, radujem i plenoj sjednici u Strasburu u prosincu ove godine kako bismo imali jednu zaista široku raspravu i prihvaćenje ovog izvješća, a kad je reč o ljudskim pravama u 2017. godini u svijetu. U tom izvješću mi smo zapravo obuhvatili sve one izazove koji predstoje pred e, zaštitom ljudskih prava, kako u trećim zemljama, a isto tako i u e, dakle, neposrednom okruženju Europske <clears throat> unije, te isto tako Pokušali smo dati odgovor koje nudi Europska unija. Također smo naglasili da upravo obuhvaćanje ljudskih prava e, zapravo jest politika Europske unije u vanjskom djelovanju u području razvoja, migracija, sigurnosti, protuterorističkog djelovanja, prava žena, proširenje, a prije svega isto tako i trgovinskim odnosima. Nema nikakve dvojbe oko toga da samo obuhvaćanje ovih vanjskih i unutarnjih politika Europske unije jest presudna kad je riječ o učinkovitom osiguravanju ljudskih prava u okviru vanjskog djelovanja. Nije potrebno isticati posebno da i nacionalni parlamenti i države članice mogu odigrati zaista presudnu ulogu i da imaju i temeljnu odgovornost u tom pogledu prije svega. Države članice moraju povesti dobrim primjerom i osigurati da ljudska prava budu osigurano i u njihovim narodima. Samo kroz slobodu govora i slobodu okupljanja i prava žena može nas se smatrati kao jednim vjerodostojnim e, akterom i izvan naših granica. Osim toga, naša snaga jest upravo u državama članicama i Europskoj uniji tako što će govoriti jednim te istim glasom. Moramo ostvariti bolju koordinaciju naših vanjskih politika, jer samo na taj način možemo imati snažan i jasan politički odgovor, te isto tako odaslati jasnu poruku u svijet. Nekoliko pozitivnih primjera koordiniranog odgovora već postoji. Dozvolite samo da spomenem trovanje e, račun para Skripal u Salisbury, koji su zapravo doveli do kulminacije diplomatskih e, napora između, e, dakle, izgonom ruskih predstavnika iz zemalja kao što su Francuska i Njemačka. Još e, jedan uvjet e, kad je riječ o ljudskim pravima i e, sažimanju istih jest isto tako i dakle i poštivanje i ratificiranje međunarodnih sporazuma, ali ne samo to, već i da ih se implementira pravodobno. Isto tako, trgovina oružja na međunarodnom planu ne može biti samo individualna odluka države članice, s obzirom da ima isto tako i posljedice u čitavom svijetu, ovakva odluka koja bi bila donesena. Osim toga, želim naglasiti pozitivno e, i utjecaje te isto tako poticanje civilnog društva kako u Europskoj uniji, tako i u okruženju. Uvijek je riječ o ljudima koji trebaju započeti sve promjene. Moramo osnažiti participativnu ulogu civilnog društva i isto tako posvetiti resurse kako bismo isto tako osnažili i obranili ljudska prava kao upravo isto tako i Europske instrumente za demokraciju i ljudska prava među inima. I na kraju, ali ne i najmanje važno, stalno moramo upravo okupljati sve one pouke koje smo mogli e, dakle izvući kad je riječ o vanjskom djelovanju, isto tako i korištenjem najboljih praksi u našem okruženju, te isto tako i e, podupirati socijalne, gospodarske i sve ostale nastojanja oko ljudskih prava u trećim zemljama. Međuparlamentarne odnosi između unije i trećih zemalja je izuzetno važno u tom pogledu. Što dame i gospode, ja bih e, bez danjeg odlaganja želio da prijeđemo na raspravu koju sad već e, sa budnošću i radošću očekujem, te isto tako i razmjerno mišljenja za koje vjerujem da će isto tako dati zajedničku vrijednost za sve naše buduće suradnje kad je riječ i sa nacionalnim parlamentima. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Pred nama je pola sata e, za raspravu. Zamolit ću kolege koje se žele javiti za riječ da ne govore dulje od dvije minute. Takvu naviku imamo u ovom parlamentu jer nam to omogućuje da naši gosti također imaju vremena odgovoriti na vaše komentare. Najprije zastupnik molven iz Irske. Morning. Dobro jutro, hvala vam lijepa i na prilici što upravo mogu iznijeti nekoliko rečenice e, Isto tako, kad je reč o Irskoj i kad je reč o Keniji, isto tako i o, e, dakle, ciljevima održivog razvoja. E, u pregovorima oko održivih ciljeva razvoja, ja bih e, žela kazati nešto o Irskoj, a to je da je naša pomoć usmjerena prema siromašnjima 80% je to predodređeno i, i surađujemo sa najranjivijim i najsiromašnijim zemljama. Mi smo u jedinstvenom položaju jer u Irskoj povijesti nas je to poučavalo, nikada nismo bili kolonizatori, već smo bili kolonizirani, a isto tako i prošli smo kroz sve masovne migracije. Izuzetno je idealistično sve ali riječ moraju biti popraćeni dijelima. To moram istaknuti jer postoje neka područja gdje vidimo e, da su tu velike kontradiktornosti kada je riječ o ljudskim pravima. Želim spomenuti samo neke od njih. E, mislim da je prvi, to je trgovina oružjem. Upravo zemlje Europske unije i e, države članice UN-a koje trguju oružjem, a što dovodi do upravo siromaštva i isto tako i migracijama. To je nedostatak stvarne pravde i isto tako i članice Europske unije i članice Europske i Ujedinih naroda koje e, zapravo gube ogromna sredstva kad je riječ o ovim e, trgovinama. Još jedna kontradikcija, a to je klimatske promjene. Još uvijek e, ne činimo ono što treba činiti kad je riječ o klimatskim promjenama i kad pogledamo isto tako i e, samu sekuritizaciju e, same vojske ne smanjuje siromaštvu i gladi, a isto tako ne smanjuje konflikte i dalje gledamo povećanje ovu sekuritizaciju osiguranja mira u svijetu. Prije svega kad je reč o sredozemlju, postavljam pitanje gdje smo mi sa ljudskim pravima kada pogledamo sve ono što se događa u sredozemlju lijepo pričamo, govorimo o svemu, a isto tako treba poduzeti korake. A s obzirom da ne želimo biti kontradiktorni u politici i da dajemo jednom rukom, a da uzimamo isto to drugom rukom, moramo priznati da je Europska unija najveći doprinositelj u humanitarnim pitanjima, ali isto tako mi doprinosimo svima ono što izaziva humanitarne krize. Moramo se osvrnuti prema sebi, nitko ne može podići ruke i kažati mi smo najbolji. Mislim da upravo mi možemo učiniti daleko više, a isto tako mi možemo izgovoriti e, ovo strano i dati svoj doprinos na oba načina. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, slažem se s ovim što je rekla kolegica iz Irske e, i s pitanjima koje je postavila. Želimo ovdje naglasiti situaciju unutar Europske unije. Naime, kada se vidi kako se razvijaju neliberalne i antidemokratske tendencije u mnogim europskim zemljama, to otežava izražavanje naših stajališta u vanjskom djelovanju. Htjela bih vas pitati kako vi gledate na ovo jako zabrinjavajuće razvoje događaja. Usporedimo li to sa onim što se događa u Rusiji ili kao što smo već čuli Egiptu ili pak Izraelu koji jest demokracija, ali sada donosi politike koji dovode u pitanje poštivanje ljudskih prava. Jako bi me zanimalo da nam nešto više kažete o tome. Hvala sada zastupnik Preda ima riječ. Hvala lijepa. E, želim e, pozdraviti e, našeg bivšeg kolegu Stavrosa Salambrinidisa ovdje. Dvije, dva komentara o pitanju koje je malo prije postavljeno, a to su instrumenti kojima se koristi naš parlament za promicanje ljudska prava. Prije svega godišnje izvješće o ljudskim pravima, koje usvajamo svake godine, negdje krajem godine. Posljednjih godina sve više stavljamo naglasak na pitanje demokracije, jer e, polazište je to da e, nema poštivanja ljudskih prava tamo gdje nema demokracije kolega Ostrovicius e, također priprema to izvješće ove godine i on to također naglaša u svom izvješću. Također svakog mjeseca usvajamo rezolucije po pitanju kršenja ljudskih prava. To je jedinstveno u Europi i mislim da je to nešto gdje bismo, o čemu bismo mogli komunicirati s našim kolegama iz nacionalnih parlamenta mi to radimo svakog mjesta u Strasburu, mislim da u nacionalnim parlamentima nema ničeg sličnog. Također e, u Europskom parlamentu ovdje u Briselu ili u Strasburu održavamo redovno saslušanja o pitanjima ljudskih prava. E, to se radi u nekim nacionalnim parlamentima. Dakle, e, rasprave, odnosno saslušanja na pitanju ljudskih prava, ali E, to nije e, slučaj u svim parlamentima. Dodao bih da svake godine dodjeljujemo i nagradu Saharov za slobodu misli. Ove godine dobitnik je Oleg Sensov, e, ukrajinski filmaš kojeg svi znaju. Šaljemo također promatrače na izbore, a to uvijek radimo u okvirima poštivanja ljudskih prava. Tu surađujemo s predstavnicima nacionalnih parlamentima u različitim e, formatima i e, uz, suradnju sa kolegama, zastupnicima nacionalnih parlamenta koji dolaze i u promatračkim misijama, odnosno e, izaslanstvima koje nadziru izbore iz e, OSS-a ili ponekada NATO saveza. Evo, to što mi radimo i kako srađujemo s državama članicama. Hvala, zastupnik Kana. Hvala, gospodine predsjedniče. Fantastično vas je vidjeti ovdje. Stavros, i želim kazati za sve ono što vi činite i sva nastojanja e, koja poduzimate u području ljudskih prava. Želio bih e, samo potvrditi sve ono što ste vi kazali i citirali ste Mandelu. Mandela je isto tako je, e, kada je bio u zatvoreništvu, nikada nije izgubio nadu i naglašavano je to kroz sliku koju su E, slikar Voc je učinio jednu sliku koja to prikazuje vrlo zorno. Preko 50 država u ovom trenutku u kojoj imamo zaista veliku brigu kad je riječ o ljudskim pravima. I kada pogledamo temu e, vanjskog djelovanja Europske unije, zaista sam zabrinut e, od kad je riječ o napretku i neki trgovinski sporazumi koje potpisujemo, s kojima želimo osnažiti gospodarske odnose, i kada pogledamo kako se obrađuje tu ukvrni njih e, tema ljudskih prava, ne želim imenovati niti jednu državu, ali moram koristiti ove e, primjere, a prije svega želim dva istaknuti sporazuma Kina, Indija. Vidimo što se događa u Kini, gdje se isto tako u odbor za ljudska prava, pod odbor za ljudska prava se isto tako prikazuje sva ona situacija kršenja ljudskih prava, situacija u Kašmiru gdje i zastupnici iz parlamenta nisu mogućnosti ući u Kašmir kada posjećuju Indiju. Moja želja bi bila da se u ovim povijesnim raspravama to nisu samo neki elementi, to su povijesni elementi zbog čega se čitava ta ideja o miru između e, država e, ignoriraju. A kažemo da je to dio ljudskih prava. Zašto ne odvojimo ljudska prava od e, ovih dugoročnih rješenja gdje se na svakodnevnoj razini održavaju zapravo neka kršenja ljudskih prava. Same ove rezolucije koje mi osvajamo, kako se one prenose odnose, e, kako se tu razdvaja ove dugogodišnji sporovi, a isto tako s druge strane ljudska prava koja se na svakodnevnoj razini ukrše. To je bilo moje pitanje. Hvala vam. Hvala, Barbara. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala i na prezentacijama. Ja bih e, žela kazati tri stvari. Prvo, tiče se same, a eto tako, samih e, pravila koja su usvojena od, dakle, savjetnika gospodina Boltana, predsjednika Trumpa, koji je zapravo protiv e, samog postojanja međunarodnog e, prava, a i neke druge vlade to potvrđuje koje misle da kada predstavljaju svoje e, narode da mogu biti izvan i iznad zakonodavstva. Stoga je to izuzetno teška tematski sklop kada mi o tome raspravljamo, ali i vi, mi u Europskom parlamentu, u našim rezolucijama, isto tako i izvješću koje je istaknuo i pripremio gospodin Ostrovićis, trebalo bismo imati jedan dodatak vaše mišljenja, a to je specifično fokusiranje na ljudska prava. Europska unija bi povrh toga trebala imati i izvjestitelja kada je riječ o isto tako ojačavanju humanitarnog prava, a isto tako i prava eh, kada je riječ o zastupanju ljudskih prava, moramo biti proaktivni i moramo imati jednu značajnu potporu na međunarodnom planu. Nadam se da ćemo to imati i isto tako u okviru ovog izvješća. Nadam se isto tako da će i Federica Mogherini e, podupreti i ovaj segment. Drugo što bih želio istaknuti jeste da u Europskoj uniji ono što možemo vidjeti, a i kad idemo u Ujedinjene narode, da je naše regije imaju velike probleme da govorimo istom glasom, koliko smo sve slabi i slabi. I kad je reći o temama koje su zaista e, presudne, a kad je primjerice riječ o paktu o migraciji, imamo država članice koje zapravo ignoriraju e, same činjenice, e, a to su recimo Austrija, Poljska, Mađarska, koje su povukle svoju suglasnost oko potpisivanja sporazuma. To je to je zapravo samo kompilacija o postojećih politika, znači nije novo zakonodavstvo. Stoga moramo sagledati sve ovo i vidjeti da zapravo oslabljujemo našu regiju upravo kroz ovakvu politiku. I još nešto, E, Europska unija kao regija je dosta snažne, to je gospodarski utjecaj. Mi također imamo taj poticaj gospodarske suradnje, to van svake rasprave, ali kada bismo mogli poveznicu ojačati između preferencijalnih trgovinskih sporazuma i uvjetovati zapravo e, ljudska prava u nekim dijelovima svijeta, to bi moglo biti e, bolje nego li se samo pozivati na postojeće sporazume o ljudskim pravima. Mijanmar, Kambodža. nadamo se se da i komisija i europske članice će zaista ovu temu držati vrlo e, važnom na dnevnom redu. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ja sam nova u ovom skupu hvala na poticajnoj raspravi. Ja bih eh, sa svoje strane, s obzirom da sam pratila i raspravu, unijeti još eh, jedno gledište, a kad je reč o vanjskom djelovanju i kad povezujemo to sa ljudskim pravima, eh, svakako želim naglasiti da imamo jedan program u njemačkom parlamentu, a to je parlamentarci štite parlamentarce, a što je ujedno jedan konkretan korak da se zapravo jasni koraci tu poduzmu kad je reč o onima koji štite ljudska prava gdje svaki zastupnik može e, preuzeti jedan, jedno kolegu slučaj u svijetu i poduprijeti ga. Dakle, to je počelo od oslobađanja e, u zatvorima pa sve do mogućnosti da se e, započne pozicijsko djelovanje u nekim dijelovima svijeta. Ovaj program želim posebno naglasiti jer je jedinstven u svijetu, možda čak imamo i mogućnosti da i u nekim drugim parlamentima preuzemo slične inicijative kako ne bismo imali samo ovo opće deklarativno zastupanje ljudskih prava, već da bismo imali jednu politiku zasnovanu na vrijednostima, a isto tako i pojedine slučajeve koji imaju svoje ime, prezime i da njih obradimo koji svakako mogu biti poveznice i sa ovim višim ideološkim pitanjima. Hvala vam lijepa. Štovani gospodine Lambrinidis, pozdravljamo vas e, u ovom našem krugu kao nekadašnji kolegu u Europskom parlamentu. Ja isto tako vas želim pozdraviti, e, naravno i naše nacionalne zastupnike iz Mađarske i Rumunjske koji se nalaze među nama. Ja bih želio postaviti tri pitanja. Prvo, Ljudska prava u Europskoj uniji i zaštita ljudskih prava u Europskoj uniji, ali i izvan Europske unije, vrlo često se nalazimo u svojevrsnoj schizofrenoj situaciji da štitimo prava tibetanaca i gura, a imamo i velik broj država članica gdje se e, zapravo nogama gaze prava manjina. To je primjer iz Rumunjske. Ja sam mađar koji e, pripada toj manjini u Rumunjskoj. Bilo bi dobro kada bi se i djelovanje pod odbora, a isto tako i djelovanje odbora e, za vanjske poslove usklade kako bismo jednako štitili prava na svim razinama, ali i unutar i van Europske unije. Što se tiče gospodarske suradnje, Nažalost, imam dojam da Europska unija će prije svega podupirati gospodarske interese, a što je na uštrb ljudskih prava, a primjerice odnosi sa Kinom. I u Euguri kao manjina moraju zapravo su na neki način žrtve toga. Mi smo e, često puta i bez mogućnosti djelovanja, ali s druge strane gospodarski interesi čini se izuzetno značajnim i nismo dovoljno konzistentni u tom pogledu, a kad je riječ o pravima tibetanaca ili EU-gura, a isto tako ili prava nekih drugih naroda u trećim zemljama. Treće pitanje koje bih postavio vezano je uz pitanje migracije. Imamo pakt za migraciju jedinih naroda i danas e, se to smatra dijelom ljudskih prava, a to je pravo migracije, pravo e, dakle kretanja kao takvo. To je na neki način e, fundamentalizam u ovom pravnom pogledu. Pa ne može biti ljudsko pravo da se e, i prava s druge strane evropskih građana e, smanjuju na taj način da se smanje njihova e, sigurnosna situacija je isto tako da i gospodarske izbjeglice stavljamo u prvi plan i da njih stavljamo u prednji plan. Moramo naravno primati izbjeglice, moramo poštivati ljudska prava. Međutim, što se tiče gospodarskih izbjeglica, tu svakako ne smijemo ni na koji način iz toga proizvoditi bilo koji segment ljudskih prava. Vidimo koliko je zapravo široka ta rasprava i e, koliko je široka rasprava oko migracijskog pakta. Moramo biti iskreni i otvoreni, ne smijemo to tabuizirati na bilo koji način i ne smijemo mjeriti stvari sa dva aršina. Hvala vam lijepo na vašoj pozornosti. Ultimo Sole. Hvala i za kraj posljednja osoba koja se prijavila da govori, gospodin Soli. Hvala, dobro jutro. Kao što su već neki od mojih kolega to učinili, ja bih eh, htio naglasiti činjenicu da postoji nedosljednost između unutarnje i vanjske politike Europske unije što se tiče e, promicanja i zaštite ljudskih prava u cijelom svijetu. Slažem se s gospodinom Lambridisom da Europska unija je vjerojatno mjesto gdje su ljudska prava najbolje zaštićena. No, to ne znači da nemamo problema ako se sa tim problemima ne budemo suočili E, to će naškoditi našoj vjerodostojnosti u smislu naših aktivnosti izvan Europske unije. Neki od kolega su dali neke primjere. E, ja dolazim iz Katalonije i mogao bih dugačko i na široko govoriti o tome što se događa u mojoj zemlji što se tiče e, političkih i građanskih prava upravo u ovom momentu. Već 400 dana je prošlo otkad su dva e, politička i socijalna aktivista se našla u zatvoru. U zatvoru su već 400 e, e, dana. Nije još određen datum početka suđenja, ne znamo kad će suđenje početi i oni su zapravo optuženi zbog toga što su organizirali masovne, ali mirne demonstracije za nezavisnost Katalonije. Dakle, imamo mi svojih problema unutar Europske unije i moramo se s njima pozabaviti ako želimo biti vjerodostojni u očima svijeta. Mi ovdje u parlamentu se zalažemo za potrebu da se uspostavi mehanizam kojima ćemo na jedan e, stalan e, način pratiti provedbu, odnosno poštivanje e, ljudskih i građanskih prava u Europskoj uniji. Prošlog tjedna u Strasburu smo usvojili rezoluciju kojom se zalažemo za uspostavu tog mehanizma. Kada bi se taj mehanizam uspostavio, to stalno praćenje svake države članice e, što se tiče zaštite ljudskih prava bi moglo nam olakšati djelovanje i vršenje naših zadaća na planu e, zaštite ljudskih prava izvan Europske unije. Hvala. Imate po četiri ili pet minuta svatko za odgovor. Petras, izvolite. Hvala kolege na vašim mišljenjima i na pitanjima koje ste nam e, uputili. Počinjemo od početka. Irska zastupnica da, zaista e, mi je drago da vidim i cijenim e, razvojnu politiku Irske prema različitim zemljama, no mislim da bismo općenito uzvrši trebali poboljšati našu razvojnu politiku, posebno sa stanovišta učinkovitosti kako bismo postigli te naše konačne ciljeve i kako bismo postigli samoodrživost u tim zemljama koje u ovom momentu e, kojima se bavi naša razvojna politika. Mislim da bismo trebali nastaviti sa tim nastojanjima. To već činimo dosta dugo i dosta dugo ćemo to trebati činiti, no cilj nam je da te države postanu samo održive. Slažem se s ovim što ste rekli vezano za e, sigurnosnu situaciju i izmjenu uloga na tom planu. No, budimo otvoreni. Sigurnost je ponovno tema na našem dnevnom redu. Imamo sukobe i još i gore od toga na europskom kontinentu. Desetljećima toga nije bilo, no evo sada se ponovo s time suočavamo i moramo se s time suočiti. I ne smijemo e, dopustiti da to se dalje razvija. Imamo također i pitanje teritorijalnog suvereniteta. Ako neki vođe ukazuju na svoje susjede i kažu e, nije me briga za granice nego za ljude. To je nešto. Moramo dešifrirati te poruke i shvatiti što se tu događa i shvatiti da bez sigurnosti nema razvoja, nema suradnje, nema trgovine. Naravno, moramo dati sve od sebe kako bismo se oslanjali na međunarodne sporazume i kako bismo one koje krše te e, sigurnosne aranžmane na neki način priveli, e, doveli u situaciju da se vrate stvari na staro. Ne znam da li ćemo to ikad uspjeti. Što se tiče ovog vašeg pitanja koje se odnosi na neke stvari koje se razvijaju koje nam izazivaju bojazan. Da, Dugo vremena su standardi zaštite ljudskih prava se smatrali nečim univerzalnim, nečim međunarodnim. No u ovom momentu vidimo da postoji taj pokušaj da se uspostave nekakvi nacionalni i regionalni standardi za ljudska prava. U nekim regijama već godinama se e, napadaju ta opća ljudska prava. Ljudi kažu to nije za nas, mi moramo naći nešto što bi bilo prihvatljivije za nas. Prava e, homoseksualaca nisu za nas, ženska prava nisu za nas, mi imamo svoje vlastite tradicije, sloboda medija. Možda je bolje da naše institucije ih kontroliraju i ako idemo u tom smjeru, trebamo odbiti prihvaćanje tih nacionalnih e, ili regionalnih ljudskih prava. Trebamo nastojati da se što, u što je moguće većoj mjeri ta prava učine općima, univerzalnima i ruski primjer je tu zaista vrlo specifičan. Neću nikada prihvatiti rusku politiku kao stanje da se ruski standardi izvoze e, u inozemstvo, posebno u ove njihove susjede, jer oni nemaju nikakvo pravo da to čine. Oni se trebaju oslanjati na međunarodne standarde i trebaju ih poštivati baš kao što to činimo i mi. Uvjetovanost, dragi kolege, sve više mi se sviđa ta riječ. Mm, to je zaista ključna riječ, no trebali bismo našu trgovinsku i gospodarsku politiku i gospodarsku suradnju, političku suradnju sa, sa trećim zemljama sve više s time povezati. Dakle, trebamo tu imati tu uvjetovanost, aspekte ljudskih prava i trebamo tu postići veću učinkovitost. Ono što smo nedavno primijetili, primjerice u slučaju Kambođe, Vjerojatno smo tu bili previše popustljivi i premalo glasni. Već godinama smo zanemarivali negativnosti u slučaju Kambođe i kad smo došli do situacije, do točke bez povratka, sve političke stranke su zabranjene, ne postoji nijedan nezavisan medij koji djeluje na terenu, onda krećemo sa uvjetovanošću i sa sankcijama. A pravo vrijeme odnosno odluka koja se donosi u pravo vrijeme bi bila puno vrijednija. No, jedan od primjera koji treba također naglasiti. Nedavno smo donijeli tu nepopularnu odluku e, vezano za naš stav prema Moldovi e, i njihovog sporazuma o pridruživanju gdje smo zamrznuli pomoć u iznosu od 100 milijuna eura zato što smo vidjeli da se tamo napoštuju demokratski standardi. Ta odluka je bila nepopularna, no nažalost bila je nužna. Donesena u pravom momentu kako bi se omogućilo civilnom društvu i političkim strankama da bi se prenijela jasna poruka da se politika Europske unije ne zasniva samo na trgovinskim interesima nego i na vrijednostima. I dokle god smo mi zajednica koja se zasniva na vrijednostima, imamo tu veliku e, moć, ekonomsku moć, ali i tu soft, mekanu moć. Naglašavam i e, primjer Njemačke. Ovdje se radi o inicijativi njihovih zastupnika u parlamentu. To je veoma važno jer se na taj način neki puta spašavaju životi, pa čak i demokracija u nekim zemljama. Trebalo bi možda u pisanom obliku e, podijeliti ta iskustva prije nego što se sastanemo, zato što bi nam bilo zaista korisno da vidimo te primjere najbolje prakse svaki puta kada se sastajemo u ovoj dvorani. I zaista se radujem da ćemo i u budućnosti surađivati, zato što je to veoma vrijedno. Hvala. Hvala, Stavros. E, hvala, Antonio. Primijetio sam da mnogo pitanja se odnosi na domaću situaciju sa ljudskim pravima unutar Europske unije i to je razumljivo zato što vi svi e, povezujete našu unutarnju vjerodostojnost sa našom sposobnošću da radimo na zaštiti ljudskih prava izvan Europske unije i tu postoji veza, tu ste u pravu nije fokus ovog, e, ove panel diskusije, niti ja imam mandat da se bavim ljudskim pravima unutar država članica Europske unije, pa ćete mi oprostiti ako se ne tu upuštam u detalje. No, evo, samo da naglasim nekoliko stvari koje mislim da su važne. Apsolutno e, se suočavamo sa e, izazovima vezano za demokraciju ne samo u Europskoj uniji, nego i u širem e, kontekstu onoga što smo desetljećima smatrali demokratskim svijetom. Veoma veliki izazovi, moramo se s njima nositi. I uvjeravam vas na osnovu mojih putovanja po svijetu, kada god vidim da dolazi do kršenja demokracije, i vidim stvari koje imaju e, malo veze s onima što se mi u demokratskim zemljama suočavamo. To nas šokira zato što je to protivno vrijednostima na kojima se mi temeljimo, no u drugim dijelovima svijeta bi to bila, bio vic. E, zato što ako to usporedimo sa ubojstvima, mučenjem, e, neopravdanim uhićenjima, e, zatvaranjem medija, interneta, bez ikakvih posljedica po one koji to rade. Tako da molim vas, rekao sam vam na početku, moramo izbjeći ovu zamku lažne, lažnog izjednačavanja. To je veoma teška stvar kojom se moram stalno baviti na svom poslu. Kao što sam rekao, kršenja ljudskih prava na internom planu su vrlo važna i rješavanje tog problema je važno za nas, jednako tako i kao i promicanje ljudskih prava po cijelom svijetu. No imajte na umu da dok se mi bavimo sa našim unutarnjim problemima, ne smijemo ni u kojem slučaju upasti u tu drugu zamku, a to je da općenito uđemo u to stanje beznađa što se tiče ljudskih prava. Ovo čime se mi bavimo na domaćem planu, nakon što se time bavimo, ljudi imaju osjećaj da iz nas izbija oče, ništa ne funkcionira, ni u Mađarskoj, ni u Poljskoj, ni u Njemačkoj. Pogledajte Nizozemsku, pogledajte Grčku, Španjolsku i to je u redu. Ali ako je rezultat toga to da mi osjećamo da nemamo nikakvog prava da se mi bavimo sa kršenjima e, drugdje, Vidite, situacija sa ljudskim pravima je očajna posuda. To je upravo ono što ljudi koji krše ljudska prava u svijetu žele da mi učinimo. One nas nastoje razjediniti. Tu spadaju ova lažne vijesti, sve te kampanje. Zato što oni hoće da se mi borimo jedni protiv drugih, da se počnemo sjećati očajnima, beznađe, da sa ljudskim pravima se ne može ništa postići. A što oni žele? Oni žele postići upravo suprotno. Nitko nije savršen što se tiče ljudskih prava, ali kada je e, Peru sa 55 na 22% e, u 17 godina smanjio e, stopu siromaštva na taj način da je sindikate i civilno društvo uključio u vlasti i nije kršio ljudska prava i omogućio da se ta ravnopravnost uključi u njihove politike ukidanja siromaštva, to je puno bolje. Rezultati su postignuti. To je puno bolje nego ono što se radi u Kini. To je temeljni element našeg rada. Mi moramo paziti da ne upadnemo u te dvije zamke. U istom tom kontekstu, da, u EU uniji imamo problema, koji na izgled e, možda odražavaju ono što se događa u Rusiji, netko je to spomenuo. No postoji jedna temeljna razlika. Ja sada ne govorim, ne zauzimam stav što se tiče tih kršenja, jer to nije moj posao, ali ono što sam ja vidio u Rusiji tokom proteklih nekoliko godina je sistematsko e, sistematska represija svih glasova koji govore o kršenjima ljudskih prava u Europi. A ja u Europi vidim slobodni Europski parlament gdje svi uključujući i goste iz nacionalnih parlamenta mogu svaki dan iznijeti navode o kršenjima ljudskih prava. Vidim procese u europskim institucijama gdje dakle pod u skladu sa europskim e, zakonima i osnivačkim ugovorima se pred Europskim sudom pokreću postupci protiv e, država koje krše navodno e, te, e, ta ljudska prava. U Rusiji to ne vidim. Da, mene brine situacija u Europskoj uniji, ali nemojmo pasti u tu zamku da to izjednačavamo. Drugo pitanje razvoja i trgovine. Nekoliko vas je spomenulo GSV+. E Što je to zapravo? mnogi od vas čuju da se govori o tome, ali ne znaju o čemu se tu radi. Zapravo se radi o tome da se zemljama u svijetu kaže da ćemo mi omogućiti državama da uz praktički nultu stopu carina se uvoze u Europsku uniju, no tu postoji jedan uvjet. I što je taj uvjet? Je li to to da europljani traže da će oni moći izvoziti e, uz nultu stopu carine svoje naranče ili da će preuzeti našu zemlju svojim građevinskim firmama koje će voditi velike e, građevinske projekte. Koji su to cinični uvjeti koje europljani, podli europljani postavljaju? Ne, ne radi se o tome. Radi se o tome da e, te države moraju e, provoditi sve međunarodne paktove i konvencije o ljudskim i radničkim pravima. Dakle, to je jedino to. Dakle, da bi ušli u GSV+, te države moraju potpisati, ratificirati i provoditi te konvencije o ljudskim pravima, konvencije Međunarodne organizacije rada i tako dalje. Koja druga e, regija ta ljudska prava stavlja u centar svih svojih trgovinskih aktivnosti? E, nijedna druga. U ovom svijetu sve više ima, ima i drugih zemalja sa novcima koji su spremne te novce jeftino dati kako bi podmazali e, strane vlade, e, dakle korupcija, mito. Nismo mi jedini koji e, imamo pozitivni efekt poluge za koje koristimo naše novce, jer ima i drugih koji ih na negativan način koriste te novce koje imaju. I zaista želimo našu e, ekonomsku moć e, koristiti na takav način da postignemo pozitivan učinak, a istovremeno da te zemlje ne e, odluče se da poslušaju sirenski zov onih koji od njih neće tražiti ispunjavanje tih uvjeta. Sigurnost, treća točka. Dugoročno mir i kratkoročno kršenje ljudskih prava izgleda da su E, u konfliktu te dvije stvari, ali vrlo često tomu nije tako. Mi imamo taj jedan popis e, e, gdje mi pokušavamo spriječiti sukobe na taj način da ćemo predvidjeti gdje do njih može doći. A kršenje ljudskih prava je važan element toga. Nijedan krvavi sukob koji sada postoji u svijetu E, nije do njega došlo zbog e, kršenja ljudskih prava koje nisu na vrijeme e, se s time netko pozabavio. Dakle, imamo uvijek teška kršenja ljudskih prava koja su u samoj srži tih sukoba. Zaštita ljudskih prava nisu odvojena od nastojanja da se uspostavi mir. To je nešto na čemu moramo raditi svaki dan. E, ako pogledamo e, nejednakost socijalnu, ekonomsku, e, uz naravno građansku nejednakost, to su sve temeljne stvari. Frustrira me kada, vide, kada vidim ljude koji, koje poznajem, uopće ih nije briga za inkluziju, za ravnopravnost, a istovremeno se zalažu odnosno predstavljaju se kao šampioni onih koji su zaboravljeni, koji su gurnuti u zapečak a oni uopće ne brinu za njih, oni brinu samo za te neke identitete e, privatnih pojedinaca, nije ih briga za socijalno dobro. To nije fair, ali mi moramo izvojevati pobjedu u toj bici. Mi gubimo. Neko vrijeme je izgledalo kao da gubimo bitku. Da gubimo taj kredibilitet, e, taj naš brand, a to je zaštita ljudskih prava. I to moramo E, povratiti. Antonio, e, ti vodiš briljantno ovaj odbor i zaista sam ti zahvala na tome što radiš, zato što zaista si stalno u kontaktu sa našim institucijama, stalno e, postižeš to da se u službi za vanjsko djelovanje i u komisiji čuje glas Europskog parlamenta. Petras, ovo je zaista, ovaj dokument koji dolazi pred parlament je od ključne važnosti i mislim da ovo što ste napravili ove godine je veoma važno zato što sve te diskusije, svi ti kompromise, da se to sve riješi prije nego što izvješće dođe na plenarnu, tako da onda se može na plenarnom zasjedanju e, može postići taj konsenzus oko svega i veoma je važno da Europska unija da se percipira kao da govori jednim glasom svaki puta kada se čini da postoji unutarnji sukob, onda se slabi naša moć i mislim da je tu veoma važna uloga Europskog parlamenta. Hvala vam svima i nadam se da ćete u svoje parlamente moći prenijeti ovu važnu poruku. Zašto, znate zašto se pokušavam fokusirati na pozitivne elemente istovremeno govorim o tome kako se borim protiv negativnih aspekata. Znam da smo mi svi političari. Dijelom je to zato što ja znam da u vašim parlamentima, kao i Europskom parlamentu, političar će se fokusirati na neku temu samo ako osjeća da, se, da je to politički korisno. Ne samo za njih, nego i da postoji neka nada, neka, neki izgled da se nešto promijeni. Nitko ne želi se baviti nečim gdje postoji ta percepcija da, da se to stalno ruši i da tu je situacija očena. Ljudska prava se ne ruše. To vam želim reći. Imamo probleme, budimo kritični, fokusirajmo se sami na sebe, ali nemojmo zaboraviti da postoje milijuni ljudi po cijelom svijetu koji dalje gledaju Europsku uniju onim očima koje, kojima mi više sami sebe ne gledamo. Mi gledamo samo ono negativno, ono što je užasno kod nas. I naravno neke stvari nisu dobre, trebale bi biti bolje, ali u očima drugih ljudi diljem svijeta mi smo ti koji smo uspjeli se izvući iz krvi, iz klaonice, iz mržnje, iz sukoba, da izgradimo najmiroljubiviju, najprosperitetniju regiju u cijelom svijetu danas i u budućnosti. To je ono što smo mi za njih. Dakle, nemojmo njih iznevjeriti. Budimo dosljedni, snažni, fokusirani budemo vjerodostojni, da. Ali moramo shvatiti da e, politički e, govoreći e, ljudska prava nisu izgubljena tema, izgubljena stvar. To moramo uvijek naglasiti. Hvala. Thank you. Thank you Stavros. Chiudiamo qui il primo panel, iniziamo il secondo. Hvala. Dakle, Stavros i sada završavamo sa prvim panelom i krećemo na drugi panel. Ladies and gentlemen, dear guests. Dame i gospodo, dragi gosti, dragi zastupnici Europskog i nacionalnih parlamenta. Nastavljamo s radom jer je to malo kasnimo. Morat ćemo skratiti naše e, intervencije na početku ću vam samo reći ovo. Sada prelazimo sa opće teme ljudskih prava na jedan konkretan, specifičan sektor. Usredotočit ćemo se na biznis i ljudska prava. To je tema o kojoj se raspravlja na mnogo nivoa, na mnogim forumima, mnogi e, akteri e, rade na tome da e, poslovni svijet, poslovni sektor poštiva ljudska prava jer i po međunarodnom e, pravu o ljudskim pravima e, se mora paziti da kompanije ne krše ljudska prava, uključujući i one kompanije koje imaju prekogranično poslovanje. Cijeli niz nacionalnih parlamenta se bavi kršenjima ljudskih prava, donošenjem novih zakonskih propisa, spomenut ću samo nekoliko od njih, e, Narodna skupština Francuska, nizozemski parlament, britanski parlament, a na razini Europske unije imamo cijeli e, niz zakonskih propisa o, e, imamo direktivu o e, nefinancijskom otkrivanju podataka i o dijamantima koji potiču s područja sukoba, a sve je to usmjereno ka zaštiti ljudskih prava, uključujući i radnička prava no e, kršenja ljudskih prava u poslovnom sektoru zahtijevaju e, nastojanja i drugih aktera, a ne samo pojedinačnih država. Potrebna je međunarodna regulativa kako bismo se pobrinuli da e, kompanije poštuju ljudska prava gdje god posluju. Spomenut ću dvije inicijative Ujedinjenih naroda na ovom planu. Kao prvo, dobrovoljne smjernice UN-a za e, poslovanje i ljudska prava iz 2011. gdje se jasno navodi da privatni sektor ima odgovornost da poštuje i štiti ljudska prava i da e, uklanja posljedice kršenja ljudskih prava neovisno o tome da li vlade su voljne ili u stanju štititi ta ljudska prava kao drugo. E, otvorena međuvladina radna skupina o e, međunarodno obvezujućim e, zakonskim aktima, o transgraničnim kompanijama i drugim poslovnim subjektima kako bi se poštivali ciljevi UN-a kroz usvajanje obvezujućeg ugovora ta radna skupina je održala četvrti sastanak od 15. do 19. listopada ove godine gdje je dala potporu tom multilateralnom procesu kojem je svrha da se razrade međunarodni pravno obvezujući pravni akti koji će te transnacionalne kompanije i druge druga poduzeća obvezati da štite ljudska prava. Usvojena je i rezolucija UN-a 4. listopada ove godine o doprinosu Europske unije e, tom, e, toj inicijativi UN-a. Uvjeren sam da Europska unija i njezine države članice imaju jedinstvenu mogućnost e, da preuzmu vodeću ulogu na globalnoj razini što se tiče definicije tih e, politika kako bi e, u sve poslovne opskrbne lance uključila i zaštitu ljudskih prava i provjeru da li se oni poštivaju. I predsjednici nacionalnih parlamenata ljudi iz sindikata, iz poslovnog svijeta i e, izvjestitelji e, koji rade na toj radnoj skupini UN-a e, će nam nešto reći. A sada prvo pozdravljam gospođu Makbule Sahan koja je direktorica pravnog odjela u Ituku, Međunarodne konferenciji sindikata. Njezin odjel se bavi upravo međunarodnim e, standardima zaštite radnika, tako da dajem njoj riječ. Izvolite. E, hvala vam e, na ovom uvodu i što ste pozvali ITUK, Međunarodnu konfederaciju sindikata, da vam se obrati o ovoj veoma važnoj temi. Mi e, predstavljamo 207 milijuna radnika na globalnoj razini i borba za pristojne uvjete rada u opskrbnim lancima je jedna od najvažnijih borbi za sindikalistički pokret danas. Ovaj model globalizacije je mm, usmjeren protiv e, radnika, a nesrazmjerno ide na korist korporacijama. Globalni lanci opskrbe usmjeravaju bogatstvo u ruke nekoliko globalnih korporacija na uštrb radnika koji rade u tim lancima. Mali broj korporacija ima neograničenu moć, 80% globalnih profita ide u ruke samo 10% tih e, kompanija koje su na burzama. I, a one naravno ovise o radnoj snazi u cijelom svijetu gdje manje od 60% radnika imaju formalne ugovore o radu. ITUK provodi jednu istragu koja pokazuje da 50 najvećih kompanija na svijetu zapošljavaju samo 6% svojih radnika direktno. 94% njihove radne snage je skriveno u, sjenkama tih, u sjenama tih e, lanaca opskrbe. Većina tih radnika je uhvaćena u zamku nesigurnog i često e, ne često posla gdje nisu, gdje nemaju niti zaštitu, imaju jako male plaće i rade jako dugo radno vrijeme. Imamo često primjere i ropstvo, porobljavanja. Ove godine slavimo 70. godišnjicu Opće deklaracije o ljudskim pravima i Međunarodna organizacija rada ILO će sljedeće godine napuniti 100 godina. Oni zaista žele da se e, omogući da svi radnici rade za plaću koja će im omogućiti pristojan život. I e, moramo sve što radimo zasnovati na socijalnoj pravdi. No 88% radnika je ukazalo da oni ne e, zarađuju dovoljno za život. Prošle godine sam e, bila u sjedištu korporacije Avive gdje se predstavio taj, taj standard za korporat, za korporacije za ljudska prava. I e, nijedna od globalnih kompanija e, koja je proučena vidjelo se da nisu ispunili taj standard. Još jedan važan nalaz je da samo 3% svih navoda o kršenjima ljudskih prava je dovelo do primjene nekog pravnog lijeka kako bi se zadovoljili, pružila zadovoljština tim žrtvama i multinacionalne kompanije e, funkcioniraju kroz e, te podugovore, podugovarače gdje je njihova mreža tih tih e, opskrbljivača netransparentna i zato ne postoji pravna odgovornost jer vrlo često ne možete njih tužiti za kršenja do kojih dolazi u tim podugovaračima. Istovremeno radnici ne mogu niti tražiti nekakav pravni lijek, ne mogu tužiti lokalne kompanije, često nemaju dovoljno resursa, pa onda e, ne mogu ništa niti poduzeti. Rezultat je taj da radni ljudi i njihove obitelji gube povjerenje u globalizaciju, ali i u sama načela demokracije. Velika većina ljudi želi da se zajamče radnička prava kao temelj globalne trgovine više od deset, e, od više od devet u svaki deset ljudi želi čvršća pravila koja će omogućiti da korporacije odgovaraju za bolje e, plaće i bolje uvjete rada. Mi kao sindikati se borimo za te minimalne plaće koje će omogućiti život i za kolektivno pregovaranje, e, sigurnije uvjete rada, bolje ugovore o radu, formaliziranje neformalnog rada. To je veoma važno i što se tiče e, poslovnog sektora ljudskih prava, moramo inzistirati da vladavina prava bude u samoj srži globalizacije, a za to nam je potrebni su nam pravno obvezujući instrumenti. I e, drago mi je da će panelisti koji govore e, nakon mene također nešto o tome reći. Drago mi je da je tu predstavnica ekvadorske vlade koja će se također na to osvrnuti. Hvala. in A sada slijedi konzultant za etičku održivost koja je također e, jedan od e, suosnivača e, Startup Foundationa. Gospodin Kano, izvolite. Hvala Europskom parlamentu na pozivu i hvala svima vama što ćete me saslušati. Prije svega dopustite mi da se e, predstavim. Ja sam radim za konsultantsku firmu. Mi surađujemo s evropskim e, poduzećima kako bi se primjenjivala ljudska prava u poslovnom sektoru. E, želimo i da oni poštuju ljudska prava na razini njihove uprave. Radimo s financijskim tvrtkama, s telekomunikacijskim tvrtkama, s poljoprivrednim sektorom u Europskoj uniji i u Latinskoj Americi. Surađujemo i s civilnim društvom i pokušavamo eh, izraditi eh, potku za eh, ljudska prava. I pokušavamo da se to primjenjuje i u onim poduzećima koji rade u problematičnim zemljama stanovišta ljudskog prava kao što je Latinska Amerika. U mom izlaganju neću govoriti samo o mišljenjima pojedinih tvrtki, već o našim iskustvima koji pokazuju e, koje poteškoće postoje u tom smislu i e, isto kako neke ustanove, Europski parlamenti, i nacionalni parlamenti mogu pomoći kako pri izradi javnih politika, tako i tvrtkama da to u politiku primjere prvo kada se u poduzećima rade stvari s dužnim marom, moramo ići i dalje od toga da je to nešto što je obvezno. U većini poduzeća ima četiri ili pet razloga zašto se radi i više od formalnih obaveza za ljudska prava. Pogledamo li financijska tržišta, europska poduzeća moraju same započeti taj proces jer e, očekivanja dioničara e, jesu nešto što to zahtjeva. Nadalje, mladi ljudi su više zainteresirani za to da se e, etički principi primjenjuju. E, zatim postoji zakonodavstvo. E, zaštita podataka u Europskoj uniji e, također je nešto što jako motivira na ovom planu. A koordinirano raditi u skladu s udrugama koje su shvatile da je najbolji način da se tvrtke Pristupi jeste da im se daju konkretni savjeti umjesto da ih se samo optužuje da ne poštuju ljudska prava. A također unutar samih poduzeća imate ljude koji vjeruju ljudska prava. E, to je nešto što se sada podrazumijeva na upravnim odborama pojedinih poduzeća. I e, dakle, postoje i skupine koje se zalažu i promiču e, socijalnu odgovornost poduzeća. Dakle, mnogi nam pomažu prilikom našeg rada. Moramo znati da poduzeća zaista igraju ključnu ulogu na ovom planu. Moramo prebroditi neke poteškoće, naročito ekonomske i moramo vidjeti kako to uklopiti u pitanje ljudskih prava. A i e, na kulturnom planu ima e, poteškoća. Moramo poboljšati kvalitetu informacija koje se stavlja na raspolaganje poduzeća. Poboljšati kvalitetu informacija znači e, da treba postojati bolja informiranost o sukobima koji se pojavljuju kad se radi na velikim projektima. Ne samo kršenja ljudskih prava, već treba se zapitati kakve se lekcije iz toga mogu izvući. U e, Brazilu poduzeće Belomonte je upravo primjer toga. Oni su dugo kršili ljudska prava, međutim e, sada e, pojedina poduzeća za distribuciju električne energije sada puno bolje poštuju ljudska prava, što nam e, može e, dati različite pouke. Treba također shvatiti kakva je situacija u pojedinim zemljama, primjerice u Meksiku ili Argentini možemo shvatiti koje su slabe točke tih zemalja. Poduzećima je takvo što vrlo značajno jer mogu shvatiti s kojim će se poteškoćama suočavati u tim zemljama. A također smatramo da je vrlo važno da tržišta imaju pristupa tim informacijama. Dakle, ako imamo sve te informacije, ali one nisu na raspolaganju financijskim tržištima neće utjecati na način na koji poduzeća donose odluke. I onda će mm, mnogi koji upravljaju pojedinim fondovima e, koji traže informacije o ljudskim pravima i jednostavno e, biti onemogućeni da tim informacijama raspolažu nemam dovoljno vremena, međutim za kraj želim reći da u pojedinim poduzećima imamo različite kulturne perspektive. A ono što najviše moramo promijeniti jest e, e, poštivanje određenih pravila, ali mi moramo ići i dalje od toga da jednostavno radimo u skladu s pravilima, moramo e, poštivati ljudska prava, moramo ih štititi i moramo promijeniti način na koji se o njima razmišlja. E, hvala lijepa gospodine Kano. A sada riječ ima gospodin Domenik Potje, član odbora za ekonomska pitanja Francuske narodne skupštine. Hvala. Hvala lijepa što ste me pozvali. Dobar dan svima i jako mi je drago da mogu govoriti danas na dan kada obilježavamo godišnjicu deklaracije o ljudskim pravima. I u proljeću, na u Francuskoj usvojen zakon e, koji je zakon o e, obvezama E, dužnog e, nadzora i mara za sve tvrtke i njihove filijale. Dakle, Francuska narodna skupština je u tome prednjači i e, to su podržali kako zastupnici, tako, tako akademici, tako i francuski sindikati. To, oni su E, bili e, francuski zastupnici koji su bez obzira na to iz koje e, političkog kluba dolazili su taj zakon podržali. Dakle, završilo se jednom neoliberalnom vizijom jer zahvaljujući parlamentu i zahvaljujući građanskom društvu to je postala stvarna pobjeda demokracije u našoj zemlji, a možda će to imati pozitivan utjecaj i drugdje u svijetu. Kao što to predlaže uh, Ujedinjeni narodi i Europska unija, moramo štititi i ljudska prava i okoliš. Živimo sada u novom svijetu kada se smatra da je eh, raditi protiv okoliša, raditi i protiv čovječnosti. Dakle, da e, okoliš i ljudi idu rame uz rame i e, da se to sve e, sada, da se jedno i drugo spominje zajedno. To je sve vezano za demokraciju. Ono što je novina je da po prvi puta postoji i element sankcija. Dakle, da se u Francuskoj može podnijeti tužba jer postoji ta e, licemjerna granica gdje naručitelj je bio sasvim odvojen od onoga što je naručivao na drugom kraju svijeta. Bilo da se radi o poljoprivrednim proizvodima, bilo da se radi o javnim radovima ili drugim vrstama robe. Jednostavno, naručitelj je taj koji mora imati plan nadzora e, gdje e, on e, koji zapravo delegira proizvodnju na drugi kraj svijeta mora biti aktivan u tome kako bi se spriječilo da se krše ljudska prava ili pak da se šteti okolišu. To je dakle načelo koje e, e, ovdje govorimo, koje je počelo narodima i koji se treba primjenjivati dakle, u svim državama na svijetu. U Francuskoj ovoj prvoj etapi ovaj zakon se odnosi na e, poduzeća koji imaju više od 5000 radnika, što predstavlja otprilike dvije trećine E, tvrtki u Francuskoj koji izvoze. Dakle, rade se o najznačajnijim poduzećima. Radi se dakle ili o onima e, poduzećima koje su francuska poduzeća ili pak onima koji imaju filijale u Francuskoj. S jedne strane e, tu vidimo normativni sustav koji je jako kompleksan kad se radi o lancima proizvodnje koje su globalizirani i s druge strane je to e, postoji neka vrsta e, mekih zakona gdje bi se sve trebalo neko dobrovoljno napraviti. Ali sada smo ovdje zapravo na jednom trećem putu kad se zakon traži e, da se poduzeća sama angažiraju i da spriječe da se ostvare rizici do kojih bi moglo doći, a suci su tu da bdiju nad e, cijelim procesom. Dakle, s jedne strane oslanjamo se i to je novina na poduzeća s jedne strane, s druge strane trebamo surađivati sa javnim vlastima. A ako neka tvrtka nema e, takav jedan nadzorni plan, onda e, se protiv nje e, može podnijeti tužba. Dakle, francuski sud je zato nadležan, a tužiti ga mogu pojedinci, sindikati i tako dalje. E, za slučaj da dođe do neke nesreće i postojanje ili nepostojanje takvog plana bit će otegotna ili olakotna okolnost kada se budu e, određivale e, koliko se treba platiti odštete. Dakle, mi sada želimo da jedan e, da sada zemlje imaju zapravo jedan solidaran pristup za sve koji posluju u cijelom svijetu. Dakle, zakon je usvojen na proljeći 2017. godine, a od 1. siječnja 2019. godine imat ćemo e, sudsku praksu kada se zaista počne primjenjivati. Ona je sada model koji se proučava u Ujedinjenim narodima, postoji radna skupina koja na tome radi i e, o tome obavještavamo različite ljude u cijelom svijetu. I osim toga, to je dio i mnogih drugih e, e, bitaka koje se u današnje vrijeme vode u ovom globaliziranom svijetu, primjerice borba protiv utaje poreza. Hvala lijepa gospodine Potje. A sada pozivam predstavnika Senata iz Španjolske, odbor za pravne poslove, gospodin Manuel Atava. Hvala lijepa, dragi kolege. Kao što znate, u lipnju 2014. godine Ekvator i Južnoafrička republika zatražili su da se izradi međunarodni ugovor o poduzećima i ljudskim pravima. To je bio povijesni trenutak ljudska prava. 28. lipnja 2017. godine e, Španjolska je skupština odobrila upravo plan e, za takvo djelovanje dakle, za poduzeća i ljudska prava. Prilikom izrade toga e, bilo je puno konzultacija između e, javnih e, ustanova, ustanova javne uprave, poduzeća i civilnog društva. To je trajalo skoro dvije godine. A u posljednjim mjesecima pojedine su se ministarstva koordinirala na tu temu sam e, plan treba primjenjivati načela na e, Ujedinjenih naroda na planu ljudskih prava za poduzeća. Rezolucija je usvojena jednoglasno, e, rezolucija Vijeća sigurnosti o ljudskim pravima, dakle usvojena je 2014. godine. Španjolska se itekako zalaže za ljudska prava i ne želi da se to negativno odrazi na poduzeća. Španjolska želi najbolje prakse na tom planu i želi pokazati kako španjolske tvrtke na taj način imaju konkurentske prednosti u svijetu. Dakle, poštuje se učinkovitost poduzeća i maksimalno se poštuju ljudska prava. Ovaj plan zapravo je dio jednog e, kontinuiranog procesa koji traje tri godine i teče do 2020. godine. Ima sve potrebne instrumente kako bi se poboljšao, a postoji posebno povjerenstvo koje povremeno provjerava e, njegov rad i reizvidira e, i ažurira rad tog plana. A španjolske vlasti rade na aktualizaciji tog plana. Španjolska želi na taj način senzibilizirati e, putem programa subvencije pitanje ljudskih prava. E, Španjolska e, želi pomoći da se poštuju ljudska prava u poduzećima i to radi zajedno s drugim zemljama prilikom suradnje za razvoj. Ured za vanjske poslove našeg društva radi i obavještava poduzeća o ljudskim pravima. Brane se instrumenti, e, također radimo putem naših diplomatskih predstavništava i također imamo seminare gdje obučavamo za ljudska prava u poduzećima na u različitim predstavništvima Španjolske u svijetu. Surađujemo također sa Vijećem za ljudska prava njenih naroda. Ovdje se radi, dame i gospodo, da mala, srednja i velika poduzeća trebaju poštivati ljudska prava, a Europska unija mora biti zaista primjer u cijelom svijetu na tom planu. Španjolska na taj način smanjuje negativne posljedice e, globalizacije do kojih može doći zbog različitih e, e, zbog različitih neusklađenosti i asimetrija na tom planu. I to bi pokušao spriječiti dovođenje u pitanje ljudskih prava u poduzećima, naročito u najsiromašnijim dijelovima svijeta a ujedni narodi e, rade na tome da se postigne jedan obvezujući ugovor e, gdje e, kojim bi se obvezivale multinacionalne tvrtke kao i sve one koje rade prekogranično da poštuju ljudska prava. Treba u tome sudjelovati svi dionici koji rade na tim planovima i e, moraju predstaviti iskustva e, e, obrane ljudskih prava. Sve će to omogućiti novi međunarodni ugovor u tom smislu, a to će biti primjer za multinacionalne tvrtke na planu ljudskih prava. Moramo dakle napraviti i više od onoga što postoji sada, a to je dobrovoljna socijalna odgovornost poduzeća. Trebamo napraviti jedan dalji odlučujući korak koji će u potpunosti omogućiti zaštitu ljudskih prava e, svih zaposlenika te će omogućiti njihovu dobrobit. I na taj način staćemo na kraj nekažnjivosti multinacionalnih poduzeća. E, Španjolska i tekako u tome sudjeluje, ali Evropska unija treba predvoditi u tome i trebamo imati obvezujuće, pravno obvezujuće odredbe u tom smislu. Vrlo je važno da se sve to primjenjuje u trećim zemljama kako bi se stvarno moglo na taj način poštivati ljudska prava. Hvala lijepa. Evropska to je otvorena skupina e, međuvladina, a kad je riječ e, o strateškom, odnosno voćim načelima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima, gospođa Albornos, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Ja bih e, sa svoje strane željela svakako pozdraviti zastupnike u Europskom parlamentu, ali isto tako i pozdraviti predstavnike nacionalnih parlamenta i također i govornike koji sudjeluju u ovom značajnom e, forumu. U ime Ekvadora želim se isto tako zahvaliti što možemo biti sudionici na upravo ovom e, vodećem načelu un o poslovanju i ljudskom pravima. Zahvaljujem se tako i na rezolucijama koje Europski parlament donio da Europska unija aktivno sudjeluje u e, samom postupku rasprave. Bilo je ko riječi o pojedinim mjerama koje donose država Europska unija, može zaista dati svoj doprinos ovom obvezničkom instrumentu multinacionalne transnacionalne kompanije imaju e, obavezu u pogledu ljudskih prava. Nemamo za sada obvezujuće instrumente, već e, kodekse dobrovoljne naravi koji se međutim nisu uvijek u gospodarstvu i na neki način realizirali. Stoga nam treba taj obvezujući instrument e, za transnacionalne korporacije kako bi i žrtve koji, protiv kojih e, se i zapravo i krše ljudske prava i eventualno dobiti odštetu ovih transnacionalnih korporacija. Svakako trebamo držati u vidu da 80% roba i usluga u čitavom svijetu koje se isporučuju zapravo su e, dio jedne kompleksnog lanca opskrbe koji prelazi mnoštvo granica i koji ulazi u mnoštvo pravnih sustava. Ako to uzmemo, uzmemo u obzir, onda 2014. godine i Ekvador i Južna Afrika imali su utjekom 26. zasjedanja UN-ovog za ljudska prava, a u okviru kojeg je bilo riječi e, o stvaranju jedne radne skupine otvorenog tipa za načela UN o poslovanju i ljudskom pravom, koje bi izradili upravo tako odvezeći instrument, a radi zaštite ljudskih prava kad je riječ o multinacionalnim korporacijama kako je to i običaj na Vijeću za ljudska prava, Ekvador je predsjedala, s obzirom da je i sama inicijativa bila potekla iz Ekvadora četiri puta, e, smo imali sastanak radne skupine u četvrtom, na četvrtom sastanku koja je zadržano u listopadu ove godine, Zapravo dogodio se jedan ključni moment. Prvi puta smo imali 15 e, članaka jednog teksta u prvom čitanju ovog obvezujućeg instrumenta UN-a za transnacionalne korporacije mogli smo isto tako e, vidjeti i dakle imati mogućnost da se ovaj dokument eh, promovira i u drugim državama članicama, uključuju se i druge organizacije, riječ je o temeljnim pravama u okviru ljudskih prava i međunarodnih prava, a isto tako i pozivanje na i države, a i transnacionalne kompanije da se pridržavaju ovih zacrtanih eh, segmenta. Nisu, dakle, preuzeti nikakve nove obaveze, već se postojeći instrumenti žele učinkovito primijeniti promijeniti, što znači da je međunarodno pravo, a i isto tako ljudska prava u okviru međunarodnog prava Naravno, ukoliko bi bilo još nekih pravnih prepreka koje bi sprječavale transnacionalne korporacije da sagledaju ljudska prava i da ih se na neki način pozove na odgovornost ako je to potrebno u ovom nacrtu, smo stvorili jedan temelj za pregovore, a taj temelj za pregovore može se još nadograditi. Četiri glavne polazične točke, prevencija, e, kršenje ljudskih prava u okviru prekograničnih e, poslovnih odnosa, prava i žrtava te isto tako pristup e, pravnim lijekovima i učinkovitim presudama, međunarodna suradnja u e, provedbi pravnog instrumenta i međunarodni nadzor samih e, instrumenata. Tijekom prve analize i sadržajnog dakle, obuhvaćanja ovog teksta, 50 članica Ujedinjenih naroda e, želi se uključiti u ovu inicijativu i 400 predstavnika i e, predstavnika dakle nevladnih organizacija, predstavnika gospodarstva i drugih organizacija i isto tako nositelja mandata kada je riječ o vijeću ljudskih prava, ali i Međunarodne organizacije zaštite ljudskih prava, te isto tako i zakonodavni e, tijela, te isto tako i predstavnici parlamenta i organizacije i predstavnici e, crkava. Mnoge nevladine organizacije, isto tako, koje su u okviru Ujedinih naroda i njegovom vijeću za gospodarstvo i socijalnu sigurnost, mnoštvo tematika koje je obrađeno u okviru Ujedinih naroda, a čini se da je to zaista u središtu same pozornosti. Važno je istaknuti i e, sudjelovanje 30 stručnjaka iz svih elemenata područja zaštite ljudskih prava koje isto tako su se osvrnuli na sam prijedlog teksta. U zaključcima, te isto tako i u protokolu, Rečeno je da isto tako postoji voljnost država članice, otvorenost prema komentarima, a do kraja veljače 2019. godine mogu se uputiti i primjedbe na temelju sadašnjih razgovora i u okviru četvrtog kruga pregovora, u okviru radne skupine i ovih komentara koje će se uputiti do veljače 2019. godine izradit će se jedan e, novi dokument, a isto tako je na temelju konzultativnog procesa Međutim, ovaj novi nacrt eh, ovog eh, obvezujućeg instrumenta UN-a da se prezentira ovaj novi dokument eh, do lipnja 2019. godine, nakon čega će se nastaviti rasprave na okviru petog sastanka radne skupine na neki način ćemo uspostaviti kontakte a sa svim dionicima koji su bili uključeni u e, izradu obvezećeg instrumenta, te isto tako i obvezeći protokol, a radi olakšanje suradnje između dakle međudržavnih transnacionalnih korporacija u okviru petog kruga pregovora Dogodit će se i neformalni kontakti dakle, sa nevladnim organizacijama i savjetodavnih organizacija i drugih gremija Ujedinih naroda te svih E, uključenih e, koji e, na neki način sudjeluju u konzultativnom procesu, a isto tako i ovaj neformalni sastanak i peti sastanak radne skupine. Čini se da će ipak se stvar odvijeti kroz čitav niz godina. To je uvijek uobičajeno kad je riječ o obvezujućim instrumentima transnacionalne naravi. Treba nam jedna široka konzultacija kako bismo spriječili problemi i kako bismo imali konsenzualni doprinos međusobni odnos između država članica čini se da ipak su i granice koji puta prepreka i za zaštitu ljudskih prava. Hvala lijepa. A sada otvaramo raspravu i to članovi i predstavnici nacionalnih parlamenta Europske unije. Imamo četiri javljanja za riječ članova nacionalnih parlamenta parlamenta, počet ću s njima. Na prvom mjestu javio se gospodin Bakelarde Vasconcelos iz, iz Portugala. Izvolite. It is not working. Please. Muito eh, eh, <clears throat> Hvala vam lijepa. Ja sam imao prilike sudjelovati u listopadu na inicijativi i to pod eh, austrijskim predsjedanjem, a sam skup odvijao se u Beču i Upravo tematika koja se ticala nacionalnih, dakle i temeljne povelje Ujedinih naroda za ljudska prava, čeno se da u samoj raspravi se zapravo e, želo naglasak staviti kako se može primjenjivati same norme i same temelje iz povelje zaštite ljudskih prava, kako ih se može primijeniti, a na drugom mjestu se upravo dogodilo ono što se tiče i europskog i međunarodnog provođenja temelje povelje o ljudskim pravima. Važno u okviru toga je spomenuti da je, imamo jedan opći karakter, te isto tako i nedjeljivost samih ljudskih prava, što znači ova nedjeljivost? znači da u prvim instrumentima zaštite ljudskih prava i same strukture je bilo jasno da nije riječ o klasičnoj razlikovanju između prava i sloboda s jedne strane civilnih prava i gospodarskih i socijalnih eh, i kulturnih prava s druge strane. U tom pogledu mm, možemo kazati da nije primjereno da u povelji imamo samo jedan mali segment e, koji uzimamo u obzir, a to su oni slučajevi koji su isto tako dio samog zakonodavnog postupka. Zažaliti je s tim u vezi da od stupanja na snagu i na pravno obvezujućem instrumentu iz 2009. godine, dakle od ovog trenutka nadalje i same institucije i same države članice nisu ozbiljno shvatile samu povelju i niti su ju primjenjivale u svojoj cjelini. Isto tako, rečeno je da je to pravno obvezujući instrument i da ima na neki način karakter e, preferencije na međunarodnoj razini. Želim kazati, istaknuti da i europski građani općenito uzevši možemo zaključiti da upravo zbog predostrožnosti i e, neprimjenjivanje su žrtvama u okviru globalizacije samih instrumenata, ali isto tako i ovaj kapitalizam divljeg zapada koji, kao što i Dickens tada azo i opisao situaciju u Engleskoj, što znači da i politika štednje mora biti na prvom mjestu, to je pak opet tragično e, u slučaju i Grčke i sama tragedija koju smo tamo vidjeli, što znači da upravo je ne možemo to smatrati e, ovo primjenom ljudskih prava i vjerodostojnosti i primjer ljudskih prava je biti primjerom u ostatku svijeta. Hvala lijepa. Petov Rendi iz Rumunjske, koji je isto tako i zastupnik. Hvala lijepa. Razgovarali smo o ljudskim pravima i poveznici sa okolišem, a i okolišem u e, korporativnom smislu ljudska prava, prava radnika, to je sve skupa e, nedovoljno jer i ljudska prava uključuju isto tako i svih onih koji nemaju prava niti pristup e, samom tržištu rada upravo zbog neravnopravnosti u obrazovnom sustavu ili zbog toga što su bili različiti primjere, imamo u EU unije, ali izvan Europske unije. Zajednica Roma. Zapošljavaju se ljudi, međutim, mm, ne treba se javiti e, predstavnik Roma. To nije samo dio prošlosti. Ja to govorim kao zastupnik u parlamentu, ali isto tako i kao predstavnik zajednice Roma i moramo suzbijati ovakve, e, ovakve prakse. Da li države članice čine nešto? Da, možemo kazati da je to manje ili više tako. Međutim, da li transnacionalne korporacije ili bilo koja korporacija to čine, neke to čine, ali po mom mišljenju većina ih ipak ne primjenjuje ova načela Zbog toga je glavni izazov koji se nalazi pred europskim institucijama i europskim članicama nije samo to da se e, poštuju ljudska prava, već i kad je riječ o isključenim skupinama. Hvala, Petru Florinu. Sljedeći govornik, gospodin Nordović, Rasmus nije baš e, najljepši rukopis, rukopis e, iz Danske. Hvala vam lijepa. E, skoro ste i ispravno to izgovorili. Hvala lijepo i panelistima. Zaista smo čuli lijepe priloge. Ja sam pratio što se događalo u Francuskoj i gospodine Potier, a isto tako pokušavamo provući kroz danski parlament. To je borba koju, nadam se da ćemo doći do ovog stupnja kao u Francuskoj. Trebamo sagledati sve ono što drugi rade, to je i dobar instrumentar i dobar instrument, možemo uvijek kazati, evo gledajte što je Francuska uspjela u tom pogledu. I mislim da je sada konačno došlo i vrijeme da nam treba i obvezujući, pravno obvezujući instrumenti, ne trebaju nam samo smjernice, imali smo te smjernice, pokušali smo vidjeti da li se mogu primijeniti ili da li su djelotvorni. Međutim, ako je riječ o korporacijama, ako nije riječ o malim gospodarstvenicima, onda tu zaista problem očigledan i velik. Isto tako je slučaj E, same radne skupine o obvezujućem instrumentu kad je riječ o transnacionalnim korporacijama u pogledu ljudskih prava, jako je važno da mi iz nacionalnih parlamenta e, na neki način potaknemo i naše vlade. E, imali smo rezoluciju u Europskom parlamentu, međutim kada pogledamo što se dogodilo na razini država članice, čini se da je to izuzetno skromno. Pokušali smo isto tako i potaknuti i dansku vladu da, e, da se nađe na sastan koji, mislim da je sada došlo vrijeme da imamo zajedničku akciju i nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta da se fokusiramo upravo na pravno obvezećem instrumentariju jer vrijeme smjernica i govora je vrijeme prošlosti. Hvala vam. Hvala. Eleni Stamajaki iz Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče, štovane dame i gospodo. U prosincu 2000 godine u Nici je dakle potpisana e, povelja temeljnih prava gdje se i radnička prava štite kao ljudska prava u Europskoj uniji. Postoje jasna odredba u samoj povelji, a to je pravo na rad, zabrana prisilnog rada, te isto tako sloboda djelovanja sindikata, e, suradnja i e, vezano uz socijalnu sigurnost zabrana e, rada djece, te isto tako zaštita mladih radnika, pravo na usklađenost između privatnog i poslovnog života, u krčkom zakonu zapisano je da se zabranjuje bilo koja izravna ili neizravna diskriminacija na temelju spola, a isto tako ne smije se ni na koji način diskriminirati temeljem e, toga što je žena trudna. Međutim, isto tako treba odobravati u slučaju posvojenja djeteta, pravo na rodilni i porodilski dopust, isto tako i odgoj djece mora biti zadaća muškarca, odnosno muža, a ne samo žene. Ne smije se samo žena opterećivati. Ministarstvo za socijalna pitanja u Grčkoj sada je pak izradila mm, specifična, uvela je po specifična vremena kad je reč o e, trudnicama i kada je riječ isto tako o dojenju. Međutim, to ne vrijedi za e, dakle, samohrane majke ili pak za eventualno e, dakle istospolne zajednice koji imaju dakle ugovor međutim riječ je samo da se prihvaća jedan roditelj. Naravno da postoje međunarodna, isto tako i europske odredbe kad je reč o zaštiti e, prava radnika. Međutim, postoje ipak e, čitav niz kršenja ovih prava. Želim isto tako istaknuti da upravo nisko kvalificirane radna snaga je na neki način se koristi vrlo intenzivno u e, djelovanju poduzeća i često je nemoguće zaštititi ove radnike od otkaza ili bilo u slučaju otkazivanja određenih aranžmana nemoguće dobiti i ta prava. To su jednostavne nekvalificirane radnike, ali gospođa Kuneva koja je isto tako bila napadnuta, fizički napadnuta kada je se zalagala za prava dakle samih djelatnica koje e, su 2015. godine e, se pobunile i 2015. godine izrađeni su novi ugovori o pojedinačnim poslovima, ugovorima o djelima, e, na taj način su ukinuti ugovori o radu Europski sud je ovo potvrdio i pravosnažno donio odluku da su takvi ugovori mogući, te isto tako i kolektivni ugovori koji se uvode i u Grčkoj u okviru politike štednje, a tada su bili ugovor na određeno vrijeme zabranje. Kad je riječ o javnim ustanovama i poduzećima, tu moramo imati i prava radnika koja se moraju zaštititi, ali isto tako i prava žena, te isto tako i invalida, mladih radnika, a isto tako i migranata, radnika migranata. Osim toga, individualna prava moraju isto tako i biti sačuvana i izvan radnog mjesta. Na kraju pozivam gospođu Roza Aldea iz Španjolske. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad que se Hvala što ste mi omogućili da sudjelujem u, ovom, u radu ovog pododbora. Samo hoću naglasiti da na četvrtom sastanku ove međuvladine radne skupine 15. i 19. sudenog znamo da Europska unija jako aktivno sudjeluje kroz članove te skupine i Španjolska je također sudjelovala i tu su se čuli glasovi žrtava. I moramo naglasiti e, ovaj veoma važan rad e, zaštitnika ljudskih boraca za ljudska prava. Mediji su veoma važni jer osiguravaju da se glasovi žrtava kršenja ljudskih prava čuju. Također smo e, podijelili dijelove našeg e, akcijskog plana za kompanije i za zaštitu radničkih prava i to je bilo veoma važno i korisno za sve te borce za ljudska prava. Hvala. Javlja li se još netko? Dakle, vi ste nam se obratili ispred nevladinih organizacija. Imam dva imena ovdje. Gospođa Adriana Espinosa iz Europske e, koalicije za korporativnu pravdu. Izvolite. Hvala. Mislim da na osnovu ovoga što sam čula da se svi slažemo da je jedan od ključnih e, izazova s kojima se suočavamo danas je e, potreba da u globalnom e, poslovanju osiguramo zaštitu ljudskih prava. Drago mi je da zastupnici e, nacionalnih parlamenta i predstavnici europskih institucija su u tom ujedinjeni jer naglašavam da imamo sada jedinstvenu priliku da taj problem riješimo. Ovaj e, zakon francuski o dubin, potrebi za dubinskom analizom e, je veoma važan zato što je prvi zakon koji na globalnoj razini nameće obvezu transnacionalnim kompanijama da poštuju ljudska prava u svojim e, inozemnim aktivnostima. Francuska nije tu jedina. Ima i drugih zemalja u Europi koji raspravljaju i razmatraju zakonske propise koji će obvezati kompanije da se pobrinu za zaštitu ljudskih prava u e, lancu opskrbe i znači to je jedan od osnovnih e, načela koje je UN e, uveo, a Europska unija usvojila. U Švicarskoj imamo primjer, zakonski proces gdje će biti obvezna ta dubinska analiza zaštite ljudskih prava Nizozemska i Austrija također raspravljaju o zakonskim propisima o e, radu djece u industriji proizvodnje odjeće i njemačka vlada također razmatra mogućnost da se u kompanijama e, nametne ta obveza da provjeravaju situaciju sa ljudskim pravima u opskrbnom lancu. Zapravo se radi o zahtjevu koje društvo postavlja pred njih. E, sindikati, građani, i čak i kompanije žele da se zaštite ljudska prava. I vidimo te kampanje u Luksemburgu, Finskoj i tako dalje. Takvi e, zakonski propisi koji zahtijevaju tu dubinsku analizu situacije sa ljudskim pravima do njih dolaze zato što kao prvo imaju fokus na prevenciji, a s druge strane mogu također omogućiti pristup pravdi e, žrtvama e, tih zloporaba u korporacijama. To je veoma snažan instrument jednom riječju. Dakle, dolazi do promjena neke europske zemlje, civilno društvo i čak i kompanije tu imaju vodeću ulogu, ako ostatak država članica u Europi i Europska unija sama po sebi ne žele zaostati, moraju se priključiti tom e, pokretu kako bismo imali održiviju i više fer ekonomiju. Na taj način da ćemo natjerati kompanije da štite ljudska prava. Hvala. Sada gospođa Debi Štotgart, koordinatorica e, iz mreže za Burmu. E, hvala. Ja e, također e, tu govorimo o ljudskim pravima. Radim na, terenu i surađujemo sa tim organizacijama na grassroots nivou u Aziji i vidimo da zaista dolazi do tih kršenja ljudskih prava u lancu opskrbe i drago nam je da ste se na to fokusirali u Mjanmaru gdje u ovom momentu imamo genocid Rohinga. Vidimo da postoji i ekonomska i poslovna dimenzija te krize. U ovim smjernicama UN-a za poslovanje i ljudska prava vidi se da Europska unija sama po sebi nema regionalni akcijski plan za to. I e, austrijsko predsjedništvo nema nacionalni akcijski plan, a ni Rumunjska koja će preuzeti predsjedavanje sljedeće godine nema taj akcijski plan. No možda trebamo preskočiti to, znači da više nemamo to, te dobrovoljne smjernice, nego da odmah prihvatimo model kao što je ovaj zakon koji je usvojila Francuska i trebamo također ići putem koji je zacrtao Ekvador što se tiče rada koji se treba obaviti na ovoj međuvladenoj skupini kako bi se napravio jedan pravno obvezujući ugovor tako da poslovni subjekti moraju poštivati ljudska prava i da one vlade mogu, da te vlade na koje se to tiče mogu zaštititi ljudska prava ljudi na njihovom teritoriju. Također želim reći da nažalost bila sam u Ženevi na marginama sastanaka o tom obvezujućem ugovoru Veoma mi je žao bilo vidjeti da predstavnici Europske komisije su e, tu bili dosta obstruktivni i sprečavali su donošenje tog obvezujućeg akta i to je veoma zabrinjavajuće u svjetlu e, vrijednosti na koje se poziva Europska unija i onoga što traži Europski parlament. Znam da su ipak e, različite europske institucije e, učinile dosta da se na dosedan način i na sveobuhvatan način ispunjavaju obveze vezane za ljudska prava, uključujući u poslovnom sektoru. Moram reći da što se tiče trgovine i ulaganja i sporazuma koji su s tim povezanih, mi više nismo u Briselu. Mi smo na divljem zapadu. Zašto to kažem? 2016. ombudsman utvrdio je da Europska komisija je kriva za e, loše upravljanje zato što nisu napravili procjenu učinka na ljudska prava trgovinskog sporazuma sa Vijetnamom. Dvije godine nakon toga nacrt tog sporazuma o zaštiti ulaganja sa Vijetnamom također nema dovoljne instrumente za zaštitu ljudskih prava, mada je poznato da u proteklih 18 mjeseci su vijetnamske vlasti pokrenule jedan od najgorih kampanja za gušenje ljudskih prava u toj zemlji. Dakle, ako zaista želimo imati dosljednu politiku za ljudska prava, moramo, imati, moramo postići sveobuhvatni preokret sadržaja i pristupa tim sporazumima o slobodnoj trgovini i tako dalje. I na kraju ću kritizirati SDS Dakle, radi se o mehanizmu za, zaštit, za rješavanje sporova eh, oko, sa ulagačima. Vidimo da se to zloupotrebljava da bi se zaštitilo kompanije i da bi im se omogućilo da izbjegnu ispunjavanje svojih eh, kršenja ljudskih prava uključujući i pristup pravnom lijeku. To više se ne smije nastaviti. Kada kompanija kaže da oni imaju, moraju imati pravo da ne plaćaju odštete za e, kršenje ljudskih prava. Moramo se sjetiti da kad je ukinuto ropstvo u Europi, trgovci robljem su dobili naknadu za izgubljeni profit, zato što više nisu mogli trgovati robljem. Ne smijemo omogućiti da se ta tradicija nastavlja u ovoj regiji i u cijelom svijetu. Hvala. Uh, Dragi kolege, Imamo još e, jednog e, zastupnika koji se želi javiti za riječ. Alberto Airola iz Italije. Izvolite. Dobar dan, hvala lijepa. Ja sam također potpredsjednik odbora za ljudska prava koja je taj odbor je upravo osnovan u potpunosti dijelim ovu što se sada radi u Francuskoj naime da će e, multinacionalna poduzeća e, biti podložna odgovarati pred zakonom ako ne poštuju povelju o zaštiti ljudskih prava. A također se slažem s onim što je rekao kolega iz Portugala kao i kolega iz Danske. Naime, da se e, moramo usmjeriti i na države iz Europske unije koje bi morale biti potvrgnuti obveznim pravnim instrumentima. Problem je međutim da čest što u odnosima između multinacionalnih poduzeća, ja naročito pratim situaciju u Africi, dakle često ima puno diskriminacija i vrlo problematičnih slučajeva kršenja ekonomskih e, prava, dakle e, onoga e, gdje radnici rade u zaista vrlo lošim uvjetima. Rade za multinacionalne e, zapravo multinacionalna poduzeća često kupuju proizvode koji se proizvedu u tim uvjetima i često jednostavno e, na to ne obraćaju pažnju, odvraćaju pogled. Dakle, često multinacionalna poduzeća ne poštuju pravila koja e, štite radnike. Treba sasvim sigurno surađivati i s Ujedinjenim narodima, jer u Ujedinjenim narodima zasjedaju upravo predsjednici onih država koji dopuštaju određene loše situacije na radu. Često se u praksi radi o ropstvu. Treba ih dakle u to uključiti. Ne možemo samo pogoditi multinacionalna poduzeća i točno je da možda to poduzeće onda neće u određenim okolnostima poslovati. Međutim, mislim da putem Ujedinjenih naroda možemo e, se također tamo obraditi, obratiti onima koji su odgovorni za vrlo teška kršenja ljudskih prava, tako da mislim da bismo trebali djelovati i na tom planu. Hvala. Dragi kolege, draga publiko, reći ću još da i za nove e, članice Europske unije, dakle zemlje istočne i srednje Europe, to predstavlja velik izazov e, odnos između ljudskih prava i ulaganja e, i multinacionalne kompanije koje naravno žele integrirati te zemlje. One su došle u naše zemlje i tu je došlo do velikih napetosti i ovaj program je vrlo važan i unutar Europske unije, a ne samo u trećim zemljama. A sada minutu i pol e, dajem riječ e, vama, našim panelistima. Dakle, istim redom kako smo i govorili, gospođa Sahan. Hvala. Hvala vam na ovim e, zaista e, inteligentnim komentarima. E, mi želimo upravo stati na kraj tom kapitalizmu divljeg zapada i zapravo želimo transformaciju tog modela lanca opskrbe koji bi funkcionirao, kako bi on funkcionirao i za radne ljude i drago mi je da ste tako elokventno objasnili tko su to radni ljudi. Ne radi se samo o ovim manualnim radnicima, nego svim onima koji žele ući na tržište rada, a koji možda nemaju ugovore o radu. E, dakle, cijeli niz ljudi koji su obuhvaćeni tim terminom. Također e, je bilo ohrabrujuće čuti da mnogi zastupnici iz raznih parlamenta su inspirirani ovim zakonom koji je donijela Francuska. I ako francuske kompanije budu nastavile proizvoditi profit, nadam se da će one podijeliti svoj e, profit sa radnicima, da to neće dovesti do kraha francuske ekonomije, ali zaista treba reći da tražiti kompanije da poduzmu preventivne mjere se ne bi smjelo smatrati takvom radikalnom, radikalnim zahtjevom. Svi bismo trebali tražiti da se e, ta konkurent, prednost konkurentna e, koju neke kompanije e, stvaraju zbog toga što ne poštuju sva pravila, da se tome treba stvarno stati na kraj. E, zapravo se radi o uspostavi fer tržišnog natjecanja. I želim također e, ponoviti ono što je rekla kolegica Viki, moja prijateljica, želimo čuti vaše glasove, rasprava o ugovoru ENA je veoma važna. Čuli smo primjere dobre prakse i nadam se da ćemo sljedeći puta čuti još više od vas. Hvala. Gospodine Kano, hvala. Mnoge intervencije su se fokusirale na potrebu da imamo više obvezujućih sporazuma. naše iskustvo iz privatnog sektora je da bi to bilo korisno i za kompanije, zato što bi one mogli shvatiti koje su te crne linije e, za e, njihov menadžment i kad se govori o ugovoru imamo i problem globalnog upravljanja. Ne znamo često koja zemlja ima dovoljno moći da progura tu obaveznu prirodu. I mi zapravo tu imamo dosta dupliciramo neke stvari. Trebamo imati minimalni dogovor oko minimalnih standarda i radi se o jednoj temi koja je prisutna na globalnoj razini zaštite ljudskih prava, o tome će se i dalje raspravljati. Imamo neke interesantne primjere tih e, ugovora, Francuska, Njemačka, Španjolska. Tu se E, pokušavaju uspostaviti ti procesi dubinske analize koji će se više fokusirati na budućnost. Zato što se te neke mm, situacija se mijenja. I mislim da ćemo i dalje morati gledati gdje je ta dobra praksa i postoje neki, neke kompanije. Ako pogledamo e, čime su se oni bavili u prošlosti, vidimo da su oni pokušali e, uvesti takav taj proces dubinske analize i njihovo poslovanje se promijenilo. Dakle, oni su e, svojim modelima mjerili ne samo negativne, nego i pozitivne stvari i onda vidimo taj odnos između e, razvojnih golova, razvojnih ciljeva i ljudskih prava i vidimo da ti pozitivni procesi se mogu i u drugim kontekstima primijeniti. To je isto dosta relevantno. A sada zastupnik u francuskom e, parlamentu, gospodin Dominik Potier. Hvala lijepa. E, ovo je bila zaista dobra rasprava. Mnogi su se pozvali na to da trebamo imati obvezne e, odredbe i u Europskoj uniji i u jednim narodima. Jednostavno, mislim da moramo raditi brže jer e, konkurentnost u budućnosti ići će i e, kroz poštivanje ljudskih prava i kroz poštivanje zaštitu okoliša. Jer na tom planu Europa može biti dobitnik, a ne na tome da radi na načelima low cost. Dakle, mislim da je vrlo važno ovo što je usvojeno sada u Francuskoj. Ne smijemo e, donositi različite polovične mjere. Moramo paziti na prava djeteta i mislim da e, sada dolaze kod mene poduzeća, oni mi se javljaju i kažu kako imaju najbolji nadzorni plan. To je zaista vrlo bitno, vrlo bitno za budućnost to je ista stvar kao kada se radilo e, ka, o ukidanju ropstva u 18. stoljeću. Također kad se radilo o e, zakonima o zaštiti na radu. Svaki puta su isti se tome odupirali, ali svaki puta se napredovalo i poduzeća su bila ta koja su inovativno tome pristupila. Sanjam o tome da ćemo imati zaista e, evr, poduzeća Europskoj uniji koji neće imati nekakvu bljedu zastavu na vrhu jarbola, već će zaista e, imati kormilo koje će voditi brod u pravom smjeru. Hvala. Hvala lijepa. Sada senator Altava, vi imate riječ. E, hvala. Najprije sam htio osvrnuti na Prvo pitanje što e, smo čuli iz Rumunjske. E, kolega je rekao e, da nekada nekim poduzećima rade Romi i to je zabranjeno u Španjolskoj. Mi zaista se trudimo da E, svi koji dolaze u Španjolsku imaju ista prava, ekonomska prava i prava na planu socijalne sigurnosti. I isto tako moramo riješiti taj ključni problem. E, točno je da se moramo usmjeriti na ljude. Španjolska se opredijelila za pristup koji se e, zasniva na konsenzusu. Dakle, ovisimo o dobroj volji svih zainteresiranih e, sindikata, poduzeća, e, upravljačkih tijela u tim poduzećima. Pokušavamo postići sporazum o e, tom ugovoru za sve zemlje kako bi se poštivala ljudska prava. Španjolsko je društvo vrlo zahtjevno na tom planu i očekuje da španjolska poduzeća postupaju odgovorno. Već smo predvidjeli e, obvezu poštivanja ljudskih prava. Mala i srednja poduzeća i rade i više od toga da su samo usklađeni s tim pravilima. Oni rade puno više e, jer nemam više vremena. Sada gospođa Alvornos. Hvala. Kao što znate, Ekvador je odgovoran za radnu skupinu koja pregovara o tom e, pravno obvezujućem tekstu. Zaista vas molim da od vaših vlada zatražite da Europska unija više sudjeluje u tom procesu pregovora ovih obvezujućih instrumenata. I e, zaista s obzirom na iskustvo koje ima u e, svom pravu, e, mislim da Europska unija može u velikoj mjeri pridonijeti rješavanju ovih pitanja. Zaista nam treba konsenzus e, kako bi ta pravila stupila na snagu i kako bi se poštovala zaista želimo da Europska unija aktivnije sudjeluje u pregovaranju i ugovaranju tog važnog međunarodnog instrumenta. Hvala lijepa, hvala svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. E, mislim da smo danas e, vrlo dobro pridonijeli e, objetnici obilježavanja deklaracije ljudskih prava Ujedinjenih naroda. Inicijamo questo Započnimo sada s trećim panelom. Kao što znate, on se odnosi na pitanje ljudskih prava i održivog razvoja. Drago nam je da je s nama Ai Weiwei, kojeg smo pozvali da govori o održivom razvoju i ljudskim pravima. Kao što smo e, vidjeli jutros e, su svi govorili u duhu opće deklaracije ljudskih prava i e, znamo da je to nešto što je značajno u demokratskom društvu. Temelji su također sloboda govora i uloge kulture demokracije. U tom, i, u tom smislu mi je izuzetno drago što mogu dati riječ tako važnom gostu. Ai Weiwei je osoba koja se bavi kulturom, e, fotografijom, kinematografijom i e, on stalno na taj način pridonosi javnoj raspravi o ljudskim pravima i demokraciji zahvaljujem što je pristao doći e, ovamo i raspravljati o pitanjima ljudskih prava. Odmah mu dajem riječ. Izvolite. Dame i gospodo, u središtu ljudskih prava e, je pitanje što to znači biti čovjek. E, ljudi e, su svjesni svog načina rada i da li su ljudskom pravima posebno značenje jer čovjek je E, i njegova prava su dio potke šireg društva. E, mogućnost slobode izražavanja i govora stvaraju određen način razmišljanja koji čovjeku omogućava da se izražava. Ako zapostavimo ljudsko distojanstvo, zapravo zanemarujemo to što znači biti čovjek i na taj način napuštamo moralna načela. Iz toga je izlazi licemjerje, korupcija, tiranija i e, mnoge krize. Prošlo je više od dva stoljeća od kako se po prvi puta govorilo o načelu i konceptu ljudskih prava u tom e, smislu. Od onda se jako svijet promijenio. Europa koja je nekada bila zapravo skupina kolonialističkih monarhija promijenila se u države kapitalizma koje imaju demokratsku uređenje i e, koje promiču ljudska prava. I e, mnogo toga se također promijenilo, ali e, koncept ljudskih prava i dalje je podvrgnut e, mnogim izazovima. Bori se protiv političke i ekonomske situacije koje imaju različite interese. A isto tako koncept ljudskih prava različit je u različitim državama. Imaju različite tumačenja odgovornosti i e, morala, a isto tako i različiti koncept oko toga kako se ljudska prava moraju primjenjivati. U današnjem svijetu gubimo često e, temeljne aspekte ljudskih prava i humanosti. Dakle, važna je socijalna odgovornost i mogućnost da uživamo naša prava povijesnost uči da slabljenje i gubitak etičkih i moralnih prava je nešto što uvijek prati e, vrlo e, loš, e, uvijek prate veliki problemi. U današnje vrijeme kada toliko ljudi je prisiljeno da odu iz svojih domova i postanu izbjeglice, također naš okoliš se jako urušio i ekološka je ravnoteža sve manje stabilna. Regionalna politička nestabilnost postaje sve gora, autokratski režimi brutalno nameću svoju volju. A istovremeno preveliki kapitalizam samo povećava jaz između bogatih i siromašnih. Ta situacija nikada nije bila toliko naglažena. U velikom broju država ljudi nemaju mogućnosti da slobodno komuniciraju, nemaju mogućnost razvijati vlastitu kreativnost, ispunjavati pojedinačne ili socijalne E, ideale i želje ne mogu e, ispovjedati neku vjeru. I zato e, je došlo do mnogo autokratskih režima. Zato su mnogi odvjetnici u zatvorima, novinari su ubijeni, a vjerske i međuvladine organizacije su na okrutan način uništene mnogi i dalje jako profitiraju od bespoštedne prodaje oružja. Vjerske podjele, nacionalističke želje, regionalni sporovi, sve su to vrlo primitivne igre oko moći. A svi zapravo žele smanjiti slobode i dominirati pojedine interesne skupine. Rezultat je da pojedinci se njeće pravo na život, slobodu govora, pravo na uživanje e, kulture, pravo na razvoj. Koncept ljudskih prava mora se preispitati. Rasprave o ljudskim pravima nekada su se usmjeravali na jednodimenzionalne odnose između prava države i ljudska prava. A sada postoji čitav niz različitih odnosa i bez obzira na to kako se govori o pravima pojedinca ili o pojedinih interesnih skupina. Ništa od toga ne postoji zasebno. U odnosu na druga razdoblja u povijesti, uvjeti pod kojima sada žive ljudi sve više su međuovisni pravo djece da odrastaju, da se obrazuju, pravo žena na zaštitu, pravo okoliša na zaštitu, pravo da druga e, stvorenja opstaju bez obzira na to na ljudski rod. Dakle, sve je to nešto što sada postoji potka koncepta ljudskih prava autoritarne države bore se protiv privatnosti, kontroliraju osobne slobode u ime borbe protiv terorizma. Sve više manipuliraju na psihološkoj razini i e, na svim razinama porobljavaju. Moramo nešto napraviti e, u tom smislu. Putem tehnologije autoritarne države još više kontroliraju ljude i njihove želje da slobodno razmišljaju. Želim imati i politička prava skupina koja traže slobodu. Sličan način nadzora slobode govora i mišljenja nameće se u različitim dijelovima svijeta u različitim socijalnim uvjetima i u različitim dijelovima svijeta još nema konsenzusa o ljudskim pravima. Često su to jednostavno isprazna naklapanja. Europa, Sjedinjene države, Rusija, Kina imaju e, mnogo e, toga e, oružja koje prodaju morali bismo spriječiti prodaju naoružanja za e, e, počinjanje sukoba. E, to je vrlo važno, ali ljudska prava ne mogu se svesti samo na to. Moramo smanjiti utjecaj kapitala na sve, moramo smanjiti utjecaj autoritarnih država jer e, ako ne uspijemo takva djelovanja spriječiti, to ćemo i tekako skupo platiti. Ljudska prava nisu nešto što se odnosi samo na jednog pojedinca, niti oni pripadaju samo jednom dijelu svijeta. Ta prava pripadaju svima nama i vrijede za sve ljude svugdje u svijetu. Ako se ona krše bilo gdje, krši se zapravo dostojanstvo svih ljudskih bića. Moraju se e, zaštititi ta prava u protivnom e, ljudski rod se neće moći iskupiti. Moramo se pitati zašto je situacija takva, zašto ne postižemo konsenzus, jesmo li preglupi, prefrivolni ili sami sebe zavaravamo. I zavaravamo se jer mislimo da je kaos u svijetu prihvatljiv. Možemo dopustiti da se svijet sasvim sruši skupa s našim nadama i snovima. Ali isto tako možemo se založiti da promičemo vrijednosti s kojima se svi možemo poistovjetiti i e, koje svi želimo. Možemo poštivati e, život, imati povjerenja u društvu. Moramo dakle ukinuti prepreke koje će E, nas spriječi da takvo ruštvo ostvarimo. Svi e, ljudi, sva ljudska bića i sva druga e, stvorenja moraju dakle dijeliti taj element života. Mora se raditi ozbiljno na tome da se čini dobro jer to je nešto što je u temelju svega toga što mi radimo kao ljudi. Grazie. L'intervento che ha fatto. Najljepša hvala na vašim riječima. A sada ću dati riječ zastupnicima. E, za početak e, dajem riječ predstavniku Rumunjske. vam dame i gospodo, lijepo je biti danas ovdje. Hvala lijepo na ovim zaista lijepim E, i temama, a isto tako i želimo vidjeti isto tako i e, pitanja vezano uz ljudska prava i kršenja ljudskih prava. Naravno da postoje zajednice unutar Europe koje su, su pred e, poteškoćama kada je riječ o širenju i kulturnog i lingvističkog prava. E, Mađarska manjina u Romanskoj još uvijek e, jest u takvoj situaciji, te isto tako e, kulturne potrebe naše zajednice, prije svega kad je riječ o obrazovanju i, i korištenje institucija. Imamo isto tako i manjine u drugim segmentima potpuno jasno da je sve povezano i da isto tako zajedništvo sudjeluje i utječe na samu eh, održivi razvoj i unutar Europske unije. S obzirom na višestruki pristup eh, lingvistički i ostali pristupi ljudskim pravima i diskrepencije koje postoje između samih zajednica, europska politika kao takva e, faktički jest nije sklona manjinama i te e, manjine su suočene sa ovim poteškoćama koje sam spomenula, te isto tako nacionalne zajednice su rasprostranjene po čitavoj Europi zbog toga zastupanje prava jest potrebno čitavoj Europi, Europska unija u budućnosti mora ovaj Ovaj standard štititi mora, zaštititi nacionalne manjine i isto tako i sve one koje su zastupljeni na ovom našem kontinentu. Hvala lijepo. Angela Guerra. Angela Guerra, izvolite. Hvala lijepa. Dobar dan svima. Ja se radujem upravo i ovom izlaganju našeg gosta želimo zahvaliti na svemu ono što je učinio. Agenda 2030. godine sadrži e, mnoštvo podataka, te isto tako e, sva ona pitanja o ste vi spominjali, to je područje ljudskih prava. Portugal nastoji da upravo i ova tema bude na dnevnom redu, ali pokušavamo isto tako kroz bilateralnu suradnju na neki način e, poticati da upravo ovu temu imaju obuhvaćenu, pogotovo kada je riječ o službenom jeziku koji je portugalski u tim državama. Također kažemo da i zdravlje jest e, presudno u današnje vrijeme, prije svega kada je riječ o e, dakle i na zdravlje i isto tako i zdravlje općenite afričke e, države koje sam posjetila i mm, u okviru foruma Equigal pokušavali smo isto tako i u Africi promovirati ekvigal koje se zauzima i u Africi za sva prava gdje možemo se susresti sa velikim razlikama u pojedinim državama pravo na obitelj, osnivanje obitelji ili e, pak ne, a isto tako i očuvanje temeljnih, e, temeljnim životnim namirnicama, a isto tako i zaštita e, svih ugroženih, a zaštita i rodilja, zaštita isto tako i prava na dakle porod. Financijska sredstva i Ministarstvo financija govore o mjerama štednje kao takvima. Međutim, e, Ministarstva zdravlja koje isto tako daju svoj doprinos, međutim ta sredstva se u koračici ne odobravaju. Zbog toga bih je da dati sljedeći segment element e, u samoj raspravi kako se mogu i ova ljudska prava osigurati, a naprosto ih e, se ne obuhvaća zbog mjera štednje. Kako ta prava možemo na neki način e, ipak provesti s obzirom na kočnice i s obzirom na prepreke pojedinih država članica Jeste li mišljenje da je i isto tako agenda navodi sasvim drugačije ciljeve nego što je to običajno? Želim vas zamoliti da imate maksimalno dvije minute, to vam ono skrećem s pozornost. Hvala lijepa, ja bih vam želio zahvaliti i zahvaliti što upravo umjetnost i političko razmišljanje koristite kako biste i kritizirali, kako biste unaprijedili i kako biste e, spriječili ovu politiku zatvaranja granica EU. unije. Države članice i organizacije Europske unije zapravo su e, na neki način doživjele neuspjehe da zaštite izbjeglice na našim granicama. Kao što znate, europska e, vanjska granica je najsmrtonosnija granica na svijetu. Vi ste isto tako se osvrnuli na koncept kad je riječ o ljudskim pravima i kazali ste da bivajući slobodan od straha, od e, vlastitih vlada, isto tako bivajući slobodan od siromaštva, mislim da je središte i sama deklaracija o ljudskim pravima kada se stvara u nacrt same deklaracije i kada to danas pogledamo europske politike i kada pogledamo europske strategije u pogledu ljudskih prava, čini se da to se ne odražava. Mislim da ne trebamo e, iznova pisati samu deklaraciju, trebamo ju samo implementirati. Kada pogledate akcijski plan za ljudska prava Europske unije, zaista ćete pronaći te segmente. Znači da moramo s jedne strane imati dostojanstven život, a s druge strane e, ne možemo biti e, na bilo koji način isključene iz siromaštva i iz ovih strahova. Evropska unija čini doista e, dobru stvar promovorići upravo ovakav koncept. Međutim, u nekim trenucima zapravo se ponovno vraćamo u retoriku hladnog rata. Kažemo da civilna i ljudska prava su prava građana važnija od ljudskih prava. Nadam se da Evropska unija će na međunarodnoj razini u okviru jedinih naroda promovirati koncept ljudskih prava samo na način da ukoliko ćemo djelovati uz individualna prava i ukoliko su osigurana sama kolektivna prava i da to ide ruku pod ruku. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih e, sa svoje strane žela prikloniti svim onim mišljenjima govornicima koji su se isto tako zahvalili Ai na njegove nazočnosti koji može se obratiti u Europskom parlamentu, ali svoje zemlje ne. To je jasan signal da je Europska unija zaista e, daje jedan jasan signal, a kada je riječ o europskim institucijama i kada je riječ o Europskom parlamentu, nagrada Saharov i tako dalje koja je spomenuta, sve ovo je povezano i sa Nobelovom nagradom za mir. Izrazito je važno da imamo dijalog između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, da možemo razmjenjivati iskustva, da možemo isto tako na neki način obuhvatiti neke inicijative. Dvije bih željela spomenuti koje smo mi započeli u Belgijskom parlamentu E, to je jedan skroman parlament, e, e, dakle onaj dio briselskog parlamenta koji je obrađivao temu humanitarne vize koje se zapravo dijele i koji ukazuje na to da se civilna hrabrost ne može ni na koji način kazniti. Želimo to poticati. Riječ je tu o početku sastanka na vrhu u Marakešu mnogi su rekli da neće potpisati e, i s obzirom da nije obvezujući tekst, ali i u Belgiji imamo upravo raspravu između nekih stranaka koji čine većinu u parlamentu, premijer i nacionalistička stranka ne žele potpisati sporazum Marakeša, a usprkos tome što je zaduženi ministar bio za to i Želio bih obavijestiti kolege da ovdje u Briselu e, za tjedan dana imamo jedan e, važan sastanak kada je riječ o situaciji u Burundiju. To je jedan od primjera upravo tome kako se e, ova država ne prežavlja zaštiti ljudskih prava, predsjednik se ne drži preuzetih obaveza, ova Ruši je još su potpisao obaveze, međutim sada i imamo mnoštvo e, stanovnika građana iz Burunde koji su pobjegli više od 80 e, građana nalazi se ovdje u Briselu koji žele raspravljati o ovim pitanjima. Riječ je upravo i tome da je Međunarodni kazneni sud mm, je počeo e, svoje istražne radnje, Burundi se povukao sa suda. Želim da podržite i ovu inicijativu. Hvala vam lijepo na pozornosti. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. gospodine AVV, e, jako lijepo slikate ove selfije. E, ja želim kazati, vi inspirirate kroz vašu umjetnost mnoštvo E, mnoštva, a isto tako i kroz studije, kroz vaš rad. I moje pitanje koje bih želio uputiti vama, slikate jednu zaista dobru sliku stanja ljudskih prava u svijetu, ali želimo vas pitati vezano uz manjine u Kine, Tibetanci i Orazi. Što se događa u ovom trenutku tamo? Toliko toga se može učiniti umjetnošću, inspirirati ljude, ali u krajnjoj konačnici Političari su oni koji će stvarati odluke, koje će donositi odluke. Kako možete vi na neki način prenijeti vaš posao koji je inspirativan u umove političara u mnogim državama ovog svijeta postoje takvi političari, što možete vi učiniti i kako se angažirate na tom području i što možete učiniti vašom umjetnošću i što možete doprinijeti parlamentima ovog svijeta. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedniče me, dame i gospodo, u okviru u 2005. godini predsjednici država i vlada donijela je agendu 2013. 17 ciljeva održivog razvoja. Samo ostvarivanje ovih ciljeva pretpostavlja jedan radikalno drugačiji pristup samih održivih e, programa, a to treba uključiti u programiranje novih e, razvojnih segmenata, dakle gospodarsko okruženje, političko okruženje i socijalni ciljevi koji se istovremeno moraju obuhvatiti i realizirati. Ja bih e, žela istaknuti neke inicijative koje je započela Grčka, a koje se tiču Ministarstva obrazovanja u području sloboda i ljudskih prava, a isto tako i multikulturalnosti, te multikulturalnog obrazovanja, obuhvatila ove programe, te isto tako e, na neki način je Grčka e, donijela akcijski plan i za djecu koji ne samo da će dovesti e, djecu u na bolji stupanj zaštite, već isto tako će doprinijeti tome da se i djeca uključe kao punopravni građani, da ne samo kao neki priljepak svojih roditelja. U akcijskom planu za ljudska prava e, ravnopravnost spolova treba dobiti na značaju to je povezano i sa suzbijanjem siromaštva, ali isto tako i ravnopravno pristup obrazovanju rodne ravnopravnosti, suzbijanje bilo koje vrste neravnopravnosti, te isto tako održiva, isto tako pristup samim e, društvenom ustroju. Što se tiče zaštite temeljnih prava, Važno je istaknuti da u okviru ovog razvojnog modela uzmemo svakako u obzir i sve ono što je i e, sami E, sindikati, a isto tako i osobe koje su nezaposlene moraju biti uključene sve one osobe koje su e, bez krova nad glavom, beskućnici, a i migranti koji su privremeno smješteni, nezaposleni, koji su izgubili svoje domove i koji eventualno mogu prenoćiti tu i tamo neku noć u e, smještajima za ne zbrinute. Međutim, sve ovo od 18. godine života moraju isto tako se registrirati kao nezaposlene osobe što dodatno komplicira čitav ovaj sustav. Drugim riječima, to znači da oni dobivaju pravo da se na pravo na naknadu dakle samih nezaposlenosti i time nastaviti svoje aktivnosti obrazovnom sustavu, gospođo Salivan. Hvala na ovom zaista izazovnom i doista dojmljivom govoru. Bilo je lijepo slušati kako ste povezali stvari sa umjetnošću i mi ne dajemo dovoljno pažnje ulozi umjetnosti u u dakle, ljudskom, bilo da je riječ o literaturi, bilo da je riječ o izvedbenim umjetnostima. Ja sam malo čas kazala nešto o nedostatku političnosti Europske unije koja je zapravo najveći donator kada je riječ o razvojnoj pomoći, a istovremeno e, države članice Europske unije sudjeluju u trgovini oružje. Nitko u prvom o e, panelu nije se obratio na to je dobro da ste vi to spomenuli u vašem govoru kao trgovina oružjem Europske unije govori o suzbijanju izvora razloga migracije Također, e, mnogi to i čine kroz e, pitanja sigurnosti i osiguravanja e, blagostanja. Međutim, kada pogledamo Libiju i prihvatilište tamo, vidimo da se tu događa kršenje ljudskih prava. Što se tiče milenijskih ciljeva i što se tiče povećanja stope obrazovanja među djecom, Moramo reći da to mora biti kvalitativno obrazovanje, ne moramo samo povećavati brojke, već moramo dobiti kvalitetno obrazovanje za ovu djecu. Hvala vam. Kolega Hvala lijepo. Ja bih sa svoje strane se želio zahvaliti na vašem zalaganju i isto tako na međunarodnoj razini kad je riječ o zaštiti ljudskih prava, isto tako i na upozoravanje na to koliko je i pitanje okoliša i e, očuvanje e, samog okruženja, prirodnog okruženja čovečanstva. Želim kazati i postaviti pitanje koliko umjetnosti i umjetnici kao takvi mogu dati svoj doprinos kada je riječ o zaštiti ljudskih prava i o daljem razvoju ljudskih prava. A drugo pitanje, pozvali ste na e, dakle, ugroženosti privatnosti upravo kroz digitalizacijom i umjetnom inteligencijom koje su ove očekivanja spram politike kako bi se i digitalna ljudska prava zaštitila. Hvala. Moje pitanje je vrlo slično. Dakle, režiseri, isto tako i scenaristi, glumci, režiseri i filmski djelatnici vrlo su angažirani u političkim raspravama i mnogi se isto tako angažiraju u polju ljudskih prava. Nisam čuo da Damien Hurst ili drugi umjetnici bilo uzimaju usta pojam ljudskih prava. Što vi mislite je razlog eh, tomu? Hvala lijepa. 7 osam minuta za vaš odgovor. Hvala. Evo, Sad sam čuo da se spominju prava e, djeca, žene i manjina. Moramo shvatiti da su te komponente e, neizostavni dio naših društava bez e, prava djeca, žena, manjina, kao što su tibetanci primjerice, naša rasprava o ljudskim pravima neće biti sveobuhvatna i nećemo moći ostvariti svoje ciljeve. kroz zakonodavstvo i kroz pravosuđe i kroz definiranje politika, kroz vladene aktivnosti moramo poboljšati tu situaciju, moramo poboljšati njihovo funkcioniranje. I e, puno puta vlade djeluju zbog toga što su druge vlade na njih izvršile pritisak, pritisak e, ekonomski ili neki drugi. i kroz te glasove, kroz taj pritisak e, će se zapravo e, zemlje promijeniti. Rijetko prirodnim putem dolazi do tih promjera. Još jedna stvar koju želim reći je ova. Zašto je umjetnost potencijalno područje gdje se mogu promicati ljudska prava? Kada živite u siromašnom društvu, onda osjećaj ljudi su važni. Ljudi žele fer postupati sa drugim ljudima. To je nešto što vidite u svim društvima, to je nešto što je svima zajedničko. Ali samo kroz umjetnost se može naći to zajedništvo, te, ti zajednički elementi u društvu, političkom i ekonomskom e, aspektu. Ima puno razloga da se zanemare osnovni e, uvjeti za ljudski život, estetska percepcija, naša sposobnost da osjećamo. A to je sve povezano i sa našim etičkim načelima, tako da umjetnost može pomoći ljudima da dođu do onih najtemeljnijih istina. I umjetnost nam može omogućiti da nađemo mogućnost e, da prodremo i proniknemo u naše najdublje osjećaje, a politika ne može to učiniti. Zašto? Ima toliko umjetnika koji ne govore o ljudskim pravima. Vjerojatno iz različitih razloga. Jedan je vjerojatno obrazovanje. Jer ono često e, razdvaja politiku od umjetnosti i uči nas da su politika i umjetnost nesklopni neuklopivi. Često je to e, povezano i sa korupcijom. Kultura i politika su međutim uvijek e, blisko povezani sa svim tim. Tako da dobar umjetnik bi se trebao fokusirati na socijalna pitanja i na to e, kako žive i što osjećaju ljudi u različitim društvima. Hvala, dakle možemo zaključiti s ovim vrlo e, važnim riječima koje je rekao Ai Weiwei. Zahvaljujem svim e, sudionicima, našim gostima, svima kojima su sudjelovali u radnoj skupinama i koji su s nama podijelili iskustva i razmišljanja. Ovo je poseban trenutak i za Europski parlament i za nacionalne parlamente. Rad e, te tri skupine je nešto što je sve povezano jedinstvenom mišlju vodiljom u kojima se kaže kako države članice e, mogu napraviti korake naprijed u zaštiti ljudskih prava. Naročito e, kako treba afirmirati ta načela u poli, našoj vanjskoj politici. Moramo uvijek biti ponosni na ta načela. Hvala svim govornicima, hvala svim gostima koji su jutros bili s nama. Pozivam sada sve da poslije podne dođu na Mm, događanje na visokoj razini koji će započeti danas u 14.30 sati u e, plenarnoj e, dvorani, dakle u vijećnici. I e, također pozivam vas sve na ručak u restoran za zastupnike. Hvala svima.